Señoras Dame i gospoda. Dragi prijatelji i prijateljice. Zaista ovo je prilika da kažem, drage prijateljice i dragi prijatelji, e, i možemo reći da je to jedna ritualna, jedna ritualna rečenica s obzirom da eto već toliko dugo vremena e, ja sam odgovoran zajedno sa kolegom Karasom za odnose sa nacionalnim parlamentima i često se nalazimo ne samo sa velikim kolegama nego također i sa jako dobrim prijateljicama i prijateljima i u ovom trenutku ih e, s ljubavlju pozdravljam. Nama je posebno zadovoljstvo što vas možemo sve ovdje primiti, ugostiti na ovom forumu u Europskom parlamentu na sastanku o parlamentima zemalja članica Europske unije i koja je njihova uloga u kontekstu globalnog upravljanja naše zadovoljstvo i naša odgovornost, činjenica da smo također i e, e, što vas možemo ugostiti e, gospodin potpredsjednik Karas i ja, jer mi smo potpredsjednici Europskog parlamenta koji dijelimo odgovornost po pitanju odnosa sa nacionalnim parlamentima možemo reći da je naš dnevni red poprilično e, e, bogat, imamo jako važne teme o kojima ćemo raspravljati. I gospodin Karas će vam e, nakon mene detaljnije objasniti sve teme zato što je on osobno radio sve pripreme za ovaj sastanak. A ja sam vas htio na početku pozdraviti i održati ovaj uvodni govor, te također podijeliti s vama nekoliko općenitih komentara. Veliko nam je zadovoljstvo da e, eto danas ovdje zaista imamo veliki odaziv. Mnogo je predstavnika naših nacionalnih parlamenta danas e, ovdje i među ostalima, među izaslanstvima i izaslanicima koje su danas ovdje, imamo čitav niz e, kolega koji imaju e, e, visoke funkcije i obavljaju važne dužnosti ne samo u predsjedništvima nacionalnih parlamenta, nego također i u važnim odborima tih parlamenta. Također mi je veliko zadovoljstvo što mogu ugostiti čitav niz službenika iz naših različitih e, parlamenata. Mi s njima već neko vrijeme održavamo jako e, dobre odnose i surađujemo u mnogim aktivnostima koje smo uspjeli ostvariti u kontekstu Kosaka. Dakle, to je suradnja s tim službenicima i djelatnicima koja je oduvijek bila e, bliska i donosila rezultate. I svima njima želimo e, poželjeti toplu dobrodošlicu i pozdravljamo ih e, ovom prilikom. Također pozdravljamo i naše službenike iz Europskog parlamenta koji su nas pratili tijekom mnogih godina u raznim zadaćama s obzirom na odnose sa nacionalnim parlamentima. Također želim pozdraviti i jednog od predstavnika. Ja zapravo ne volim tu formulaciju koja se koristi najčešće, a to je predstavnik nacionalnog parlamenta. Ne, to je znači predstavnik službi nacionalnih parlamenta pred službama, slušim službama ovog Europskog parlamenta. Dakle, najčešće je riječ o jednom ili o dva predstavnika. Dakle, predstavnici parlamenta njih možemo samo nazivati parlamentarcima i to je ono što ja e, stalno ponavljam. Kao što sam već ranije rekao, moj prijatelj i kolega Otmar Karas će e, ući u više detalja po pitanju naše teme danas ali ja e, moram reći sljedeće. Dakle, kao što znate, mi smo sada na kraju mandata Europskog parlamenta i svi smo pomalo zabrinuti zbog e, podataka i informacija koji nam pristišu iz e, različitih dijelova Europe. Dakle, to su neke informacije koji nas potiče na razmišljanje i suočavaju nas sa stvarnošću i shvaćamo da je moguće da ćemo na ovim europskim izborima e, imati takvu suzdržanost kakva do sada još nije bila viđena i koja je zaista zabrinjavajuća. Ili možda pak e, toliko slabo e, prisustvovanje i sudjelovanje u samom procesu i u samim izborima da je to nešto oko čega se moramo zabrinuti možemo reći da e, se na taj način nikako e, ne ograničavamo na e, trošenje europskih institucija pa tako i europskog parlamenta zato što ti podaci ono što pokazuje je zapravo pojačano odvajanje naših građana naših državljana kada govorimo o izborima ovih, ove ili one vrste u našim državama članicama. I upravo uloga našeg e, predstavništva po pitanju jačanja pravne države i po pitanju jačanja demokracije možemo reći da ono što je vidljivo, a to je odmak našeg građanstva od institucija, i e, rast, e, znači rastući nedostatak, e, odnosno rastuće nepovjerenje naših građana u europske institucije i u parlamentarizam Europske unije u ono, i također u pitanje demokracije te politike. Znači to su podaci koji nam pristižu, to je ono čime trenutno raspolažemo i to su podaci koji predstavljaju strašan izazov i za jedne i za druge znači ne samo za nas koji smo ovdje okupljeni, nego također i za naše građane. S obzirom na takvu sliku i s obzirom na takvu zabrinutost, ono čemu danas možemo raspravljati, e, ja smatram da će biti zaista od velikog interesa. I htio bih samo zaključiti još jednim e, podatkom koje, koje se eto mene osobno tiče i osobno me pogađa. Budući da se bavim odnosom sa nacionalnim parlamentima, što smatram da je fascinantna uloga i drago mi je što to mogu dijeliti sa mnogima od vas e, s obzirom da radimo na projektu povijesne kuće Europe, Europske povijesne kuće zahvaljujući također i gospodinu Hans e, Peteringu koji je bio bivši predsjednik Europskog parlamenta koji je započeo taj cijeli e, proces. To je jedna od najfascinantnijih zadaća koje nitko u ovom trenutku ne može zamisliti i mi je sada privodimo kraju. Osim toga, Također se bavim u okviru Europskog parlamenta svime onime što se tiče više jezičnosti, svime onime što se tiče e, prevođenja i usmenog tumačenja, odnosno e, prevođenja u kabinama. Dakle, to je e, jedno područje na kojima se radi 24 sata dnevno na svim jezicima Europske unije i mi smo ti koji imamo želju i smatram da to jesmo e, stvoriti Europu jednim od glavnih sudionika u e, svijet u svijetu i osim naših 24 jezika kojima raspolažemo smatram da je to e, jako veliko bogatstvo ali također raspolažemo i nekim drugim jezicima s obzirom na međunarodne organizacije s kojima se sastajemo. Ovdje govorimo o e, jednoj specifičnosti čitavom svijetu i govorimo o socijalnom napretku. Dakle, osim 24 jezika mi prevodimo i na ruskom i na arapskom i na kineskom. I to je nešto što nama omogućava da upravo na ovom danas sastanku imamo i tu mogućnost. Svatko od sudionika može govoriti na vlastitom jeziku. Postoji jako velika napetost po tom pitanju, zato što neki smatraju da bismo trebali trošiti manje novca. I postoje neke vrlo snažne sile koje svim e, sredstvima pokušavaju umanjiti važnost višejezičnosti, ali činjenica da svatko danas može govoriti svoj jezik e, zapravo nam daje mogućnost da svatko od naših e, djelatnika i zastupnika u parlamentu može slušati sve ono što govori bilo tko može čuti na svom jeziku. Dakle, nije toliko bitno ono što mi govorimo na našem jeziku, nego upravo povjerenje naših građana u to da na svom jeziku mogu čuti sve ono što se događa ovdje. E, povjerenje e, u demokraciju naših građana je također vezano i uz činjenicu da oni na svom jeziku mogu slijediti sve ono što se događa unutar ovih naših institucija i zapravo posto e, naših građana Europske unije znaju za to pravo i isključivo 80% zna za to pravo i 80% njih govori samo svoj jezik i mogu slušati samo na svom jeziku. Naravno da znamo da i u Velikoj Britaniji, odnosno Ujedinjenom kraljevstvu, mnogi poznaju samo engleski ne znam koliki je postotak, ali je zasigurno velik. Dakle, ja smatram da to nije niti ekstravagancija, niti luksus, kao što pišu neka, e, neki mediji, znači sredstva priopćavanja i to je veliki trošak, ali smatram da e, svi troškovi više jezičnosti u Europskoj uniji e, pretpostavljaju zapravo jednu kavu po glavi stanovnika na godinu. Budući da imamo 500 milijuna stanovnika, to je 500 milijuna eura, ali zapravo riječ je o jednoj kavi stavi na godinu. Kada nas pitaju kako mislite vi da možete povratiti povjerenje naših državljana? Upravo tako da cijeli svijet povežemo sa njihovim jezikom. Ako svi govorimo neki jedinstveni e, jezik, e, nećemo postići to da nas većina građana slijedi i da sluša ono o čemu govorimo ovdje. I upravo zato sam iskoristio ovu priliku da vam e, objasnim kak, ovu odgovornost koju imamo ovdje, da pozdravim naše prevoditelje koji su zaista osnovni instrument parlament osnovni alat koji nam pomažu u projektu povećanja demokracije i povećanja povjerenja naših građana. Oni su osnova da bi ovaj mehanizam uopće mogao funkcionirati zato što je jako složen mehanizam. S obzirom da e, Europski parlament također e, surađuje sa 140 sveučilišta na kojima se obrazuju e, tumači. I zato vas pozivam da svatko govori svojim jezikom na način na koji mu se to čini najprikladnije. Dakle, sve što se ovdje govori e, će biti preneseno svim građanima i e, u Europskoj uniji. Evo, time ću ja zaključiti ovo svoje uvodno izlaganje, te ću sada e, uz veliki interes za riječi mojeg kolege i potpredsjednika gospodina Karasa da vam nastavi govoriti o samom programu i i kako je pripremao ovu konferenciju i što je to što on od nje očekuje. Izvoli Karas. lieber Martinez, meine Predsjedniče Martinez, poštovani kolege, dame i gospodo. Također i ja želim podijeliti, odnosno poželjiti dobrodošlicu e, svima vama ovdje u Europskom parlamentu, parlamentu europskih građana. Našli smo se ovdje kako bismo raspravili o o temama koje su e, predmet suodlučivanja. Prije nekoliko tjedana upravo ovdje mi smo bili ti koji smo proslavili Europski parlamentarni e, tjedan e, s obzirom na grčko preuzimanje predsjedavanja Europskom unijom. Te smo raspravljali o tri teme, dakle o fiskalnom ugovoru, odnosno o fiskalnom paktu, o suradnji po pitanju Europskog semestra. I na toj konferenciji mogu reći da sam e, ima osjećaj da nismo svi na istoj stranici. I zapravo mi se činilo da su neki više u obrambenom stavu u odnosu na druge, e, s obzirom da smo pokušavali zajednički pronaći demokratske odgovore na e, gospodarsku krizu te na globalizaciju. Ova današnja konferencija je bila osmišljena kako bismo raspravili o temama koje su od zajedničkog interesa. Zajednički interes za sve parlamente treba biti jačanje parlamentarnih instituta na europskoj i nacionalnoj razini te također i jačanje parlamenta u samom kontekstu globalizacije. Zato što ako samo ojačamo parlamente, možemo demokratizirati postupak demokratizacije kada govorimo o demokratizaciji procesa, ovdje zapravo govorimo o parlamentarizaciji. Što se e, nas tiče, mi smatramo da postoji zajednički interes i zajednički cilj, a to je sljedeće. Bitno je ojačati uloge parlamenta u procesu demokracije. i također ojačati tu ulogu u postupku odlučivanja. Dakle, to je proces koji ovisno od zemlje do zemlje je oformljen na drugačiji način i mi smo nedavno prisustvovali i svjedočili e, jednom e, fenomenu ubrzavanja e, znači više povezivanja među parlamentima, a ne toliko parlamentarizma na europskoj razini. I upravo ova konferencija je ta koja se želi angažirati oko rasprave kako bismo e, vidjeli koja je prava uloga nacionalnih parlamenata, te ovog Europskog parlamenta, te kako bi se zapravo sve te uloge naših parlamenta zaista vidjele na globalnoj razini. E, pred nama su e, izbori u Europskom parlamentu i očito je da samo pitanje odaziva naših birača bi trebalo biti proporcionalno odnosu naše uloge Europskog parlamenta i povjerenje naših građana u rad Europskog parlamenta. Kao što je već i kolega Martinez rekao, na naš stol svaki dan dolaze podaci o tome da postoji povezanost između svjesnosti građana po pitanju uloge Europskog parlamenta, s druge strane mogućnosti odnosno spoznaje o mogućnosti parlamenta da ima utjecaj te također e, koja je uloga europskih zastupnika u parlamentu i znači između svega toga povezano sa odazivom birača što je jače poznavanje uloge ovog ovdje parlamenta što je jača svjesnost o utjecaju naših zastupnika u, parlamentu na e, postupak suodlučivanja odnosno na donošenje zakonja to će biti veći odaziv naših birača i to će biti i također e, ukoliko je odaziv manji to će biti e, možemo računati na povećanje euroskepticizma Dakle, ovdje, je, ovdje govorimo o temi koja je zaista od zajedničkog interesa. Dame i gospodo, meni je jako drago što Danas e, ovdje možemo ugostiti gospodina Andersa Johnsona koji je e, predsjednik parlamentarne, Međuparlamentarne unije IPU. I e, jako mi je drago što imamo i tu međunarodnu dimenziju danas među nama. Mi smo ga pozvali kako bi nam govorio o budućnosti demokracije na globalnoj razini te kako bismo možda ostvarili razmjenu najboljih praksi. U posljednjih nekoliko desetljeća naše su vlade bile te koje su stvorile čitav niz međunarodnih institucija. I velika većina tih institucija je popraćena vrlo e, teškim mehanizmima upravljanja. Ovdje govorimo o e, tajništvima, e, ovdje govorimo o predsjedništvima, neki su možda manje formalni, neki su možda manje više formalni. U nekim slučajima govorimo baš o vladama te o političkim predstavnicima koji usvajaju odluke i donose odluke koje utječu na građane svih naših zemalja i koji utječu na zakonodavne e, procedure nacionalnih parlamenata, ali isto tako i Europskog parlamenta. Dakle, oni donose regulative po pitanju banaka, e, pa sve do zaštite okoliša, od vojnih intervencija pa sve do sporazuma e, o intelektualnom vlasništvu. Dakle, sve te odluke su pod utjecajem međunarodnih tijela i institucija i njihov rad znatno utječe na našu svakodnevicu. Te međunarodne organizacije, istina je, one jesu potrebne, ali one su te koje su doprinjele i tome da se naše države zbliže. Takva globalna politika pak s druge strane se ne smije ograničiti samo na prostorije diplomacije ili vlada. I upravo zato mi smatramo da svi ti postupci budu demokratizirani, odnosno parlamentarizirani. To je razlog zbog kojih je važno da postoji doprinost kako nacionalnog parlamenta, tako i Europskog parlamenta, ali također i međuparlamentarne unije parlamentarci, odnosno zastupnici e, poput nas koji zapravo predstavljamo naše građane, moramo imati odlučujuću ulogu u tom procesu i u procesu donošenja odluka. U nedavnoj povijesti e, možemo reći da su neke od tih organizacija ojačale tu parlamentarnu ulogu, ali ne dovoljno i to je još daleko od zadovoljavajuće situacije. Ja bih ovdje htio zahvaliti prvenstveno e, tajniku Jonsonu na njegovom e, osobnom doprinosu, zato što je on bio taj koji je stvarao izravne veze i izravne odnose između e, Europskog parlamenta te parlamentarne unije. I zahvaljujući toj više stranoj dimenziji i međunarodnoj dimenziji, mi smo ti koji ne moramo uvijek izmičati toplu vodu, nego moramo znati kako ćemo optimizirati one alate i instrumente kojima već raspolažemo. I to je jedna od naših zadaća. za nekoliko tjedana. Zatvorit će se vrata ovog parlamenta za neke, recimo za gospodina Martineza i za neke druge suradnike također i za njihove uloge koje su do sada imali. I mi i možemo zaista zahvaliti na poslu koji su obavili, te se možemo nadati da će upravo to nasljeđe e, moći biti obogaćeno i u narednom mandatu. Ja sam taj koji je oduvijek bio za demokratizaciju te za jačanje e, nacionalnih parlamenta u procesu odlučivanja na međunarodnoj razini. Kada govorimo o e, e, globalnoj politici možemo reći da u okviru znači svjetske zdravstvene organizacije, svjetske trgovinske organizacije unutar e, MMF-a i tako dalje, svjetske i Europske središnje banke donose se odluke koje se donose iza zatvorenih vrata, a nama je potrebna transparentnost. Daću vam eto jedan primjer. Dakle, ja sad trenutno radim na parlamentarnom izvješću o ulozi trojke. I naš rad e, upravo pokazuje sljedeće. Dakle, izabrani e, parlamenti koji predstavljaju građane moraju moći raspolagati mehanizmima koji će im omogućiti da interveniraju po pitanju odluka trojke. Dakle, trojka je bila zaista e, nevjerojatna odluka koja još uvijek nije uspjela biti e, na neki način nije uspjela naći svoje mjesto unutar e, institucija Europske unije. Još uvijek govorimo o jednoj međunarodnoj organizacije koja ima problema i sa odgovornošću i sa transparentnošću i sa poštovanjem onih temeljnih ljudskih prava u svom djelovanju. I upravo zbog toga mi bismo dugoročno trebali doći do toga da ustanovimo instrument naše zajedničke, našeg zajedničkog prava Unije. To ne bi trebao biti nekakva prepreka u budućnosti, nego upravo mogućnost da u budućnosti naučimo iz iskustava koja su danas evo zaista bogata iza nas i koja smo zaista proživjeli kroz cijelu ovu krizu. Trebamo znati iskoristiti ono što smo već e, prošli kako bismo mogli možda razriješiti pitanje gospodarske krize. Ja smatram da je još pred nama dalek put E, i da ćemo teško doći do prave demokratske kontrole i do transparentnosti u tim međunarodnim organizmima i tijelima ali smatram da naša uloga mora biti sljedeća dakle mi moramo i dalje inzistirati na ulozi nacionalnih parlamenata i europskog parlamenta te moramo razjasniti kako bi sve to u budućnosti moglo biti ostvareno u praksi Postoji e, je 32 više strane multilateralne skupštine u kojima su prisutni ili nacionalni parlamenti ili Europski parlamenti. što možemo napraviti svi zajedno kako bismo imali snažni glas kako bismo se e, mogli potruditi da pojačamo tu unutarnju raspravu kako bismo mogli postati punopravni e, dionici u tom procesu globalizacije Dakle, u tom smjeru želimo pokrenuti ovu raspravu kako bismo našli mehanizme za buduću suradnju i za budući razvoj. Vi znate da e, nakon e, govora Andersa Johnsona imamo vremena do 12.30, nakon toga ćemo imati pauzu za ručak. E, ručak ćemo provesti zajedno, ručat ćemo svi zajedno i nakon toga u 14 nastavljamo s radom. E, zajedno sa Elmarom Brokom, koji je predsjednik odbora za vanjska pitanja Europskog parlamenta i koji je također bio i član e, konvencije o povelji temeljnih prava te o Europskom ustavu. Dakle, imat ćemo nakon 14 sati e, dvije sesije, dvije teme. Prva tema do 15.40 o temi parlamenta, e, europskih parlamenta u multinacionalnim organizacijama i međunarodnim forumima. Dakle, kako preći iz stražnjeg reda na vozačko mjesto ili bar u prvi red. Također ćemo e, pokušati povezati naše zastupnike te neke parlamentarne inicijative naših zastupnika i moderator će biti e, gospodin Martinez. Također će nam govoriti i glavni tajnik Među parlamentarne unije Anders Jonsson. Sada mu ovom prilikom dajem riječ. i možemo reći da je on na neki način e, pokretač e, ovog e, interparlamentarizma, odnosno procesa među sudjelovanja parlamenta. Dakle, možemo reći da je on zaista uključen u tolike procese, možemo reći da su njegovi komentari prisutni svugdje, kako kada govorimo o, kako govori, kada govorimo o <clears throat> prognanicima e, Ujedinjenih naroda, ali također od jedan je ušao u Međuparlamentarnu uniju. 1998. je glavnim tajnikom Međuparlamentarne unije i od onda e, njegov mandat je bio obnovljen tri puta. On će u proljeće, dakle, e, ponovno se kandidirati. E, nakon e, tolike karijere i nakon toliko godina posjećenog rada u međuparlamentarnoj uniji, ja sam siguran da će nam e, gospodin Johnson dakle moći dati toliko detalja i zaista mi je drago što ga možemo poslušati. Hvala. Hvala gospodine Karas. It's sada funkcionira. Hvala. Gospodine Karas, zahvaljujem vam eh, na vašem eh, uvodu i na, eh, na ovoj najavi. Zahvaljujem i gospodinu Martinesu. Kada sam dobio ovaj poziv, malo sam se zanio, pa sam počeo odmah bilježiti svoja, svoje neke misli i sada imam jedan cijeli esej koji sam napisao o međunarodnim aspektima ove teme i kako se to, kakve to reperkusije ima na nacionalnom nivou. Neću sada to čitati. Znači, e, zatražili su od mene da kažem nešto o upravljanju u globalnom kontekstu i o tom međupovezanom svijetu koji danas postoji i da kažem nešto e, o tome da kažemo da li se demokracija razvija korak u korak sa globalizacijom i htio bih reći samo dvije riječi o globalizaciji tako da vidite e, koji je moj stav o tome osnovni. Znači aksiom je da globalizacija je dovela do dubokih e, promjena u današnjem svijetu. Više se ne može raditi ta čvrsta razlika između e, unutarnjih i vanjskih poslova. Sve stvari utječu na nas i države sve više surađuju kako bi rješavali e, probleme. Svi znamo da nema nikakvog smisla e, djelovati sam, vi to znate sami. E, na mnogim područjima u vanjskim poslovima ne možemo djelovati na taj način. U mnogim dijelovima Europske unije su, odnosno Europe posebno, su zemlje zaključile da će ujediniti svoje funkcioniranje tržišta i tako dalje što znači da su se odrekli jednog dijela svog suvereniteta to je da se u velikoj mjeri razlikuje od toga kako države funkcioniraju na globalnom nivou države nisu e, se sporazumile sa e, ustezanjem od dijela svojeg suvereniteta i e, unatoč tome one su osnovali cijeli niz organizacija, međunarodnih organizacija koje funkcioniraju kao forumi gdje se vode pregovore i gdje se, gdje se provode neki programi po cijelom svijetu. I stoga ponovno dolazi do uklanjanja te razlike između domaćeg i stranog. No, suverene države i dalje ostaju e, nukleus međunarodnog e, poretka, ali samo izvršna vlast e, ima ovlasti da predaje, da se bave takvim stvarima. No reći ću vam nešto o evoluciji međuparlamentarnih struktura. Organizacija koju ja predstavljam, to je Međunarodna parlamentarna unija, osnovana je prije 125 e, godina. To je prva najstarija međunarodna politička organizacija na svijetu. I zapravo je ona prvi primjer multilateralizma. Zasnovana je na temelju zamisli da sporovi ili nesporazumi među državama se trebaju razrješavati mirnim putem, političkim dijalogom i kompromisom demokracija nije e, bila dio e, rječnika naše organizacije. Nećete to naći na zapisniku sa prvog sastanka IPU-a, ali mogla je biti, jer to uopće se ne treba izrijekom spomenuti, no e, smisao je bio da i na nacionalnom i na međunarodnom nivou u odnosima dakle između država se moraju poštivati zasade demokracije. U tim prvim godinama bilo je veoma malo takvih parlamentarnih organizacija. 1907. je osnovana Nordijska međuparlamentarna organizacija, a 1911. je osnovana organizacija Commonwealtha. Znači oni nisu bili transnacionalne skupštine parlamentarne. Situacija se nastavila sve do drugog svjetskog rata na taj način. Nakon toga je došlo do evolucije. Cijeli niz parlamentarnih skupština i organizacija je osnovan, mnoge od njih eh, su dovele do e, stvaranja regionalnih e, organizacija. Jako dobar primjer toga je parlamentarna skupština Vijeća Europe koja je osnovana 49. Jedna, jedan od prvih entiteta za međuparlamentarnu suradnju. E, druge takve skupštine su bile labavije strukture i naprosto su okupljali e, zastupnike u parlamentima iz raznih zemalja koji su se bavili određenim temama ili naprosto se radilo o suradnji na nekim regijama. Dakle, one su bile slične nekim nevladinim organizacijama na razini parlamenta. Na kraju e, e, hladnog rata, znači 89. 90. bilo je negdje 50 takvih organizacija, formalnih ili neformalnih, po cijelom svijetu. Svaka regija je u nekim regijima ih je bilo više nego drugdje. Danas imamo, dakle, 25 godina kasnije, nakon 25 godina, broj se udvostručio. Ovaj, e, ova zadnja lista koju smo sačinili u siječnju ove godine sadrži 121 takvu strukturu među parlamentarne prirode. Vjerojatno ih ima i još. Pola njih, e, znači 54, surađuju sa međuparlamentarnim organizacijama. Otprilike 22 e, funkcioniraju, to rade formalno. Europski parlament je vjerojatno najbolji primjer toga, ali u svakoj regiji imamo nešto slično. Ali e, nemaju svi takve legislativne ovlasti kakve imate vi i nadzorne ovlasti također. Preostale 32 su e, neformalnije povezane među međuvladinom strukturom. To znači da one e, rade svoj posao uz takvu strukturu, no nemaju formalnu ulogu koja im omogućuju da budu povezani e, sa takvim organizacijama. Primjer toga je parlamentarna skupština ASEANA. Druga najveća grupa e, nju sačinjavaju međuparlamentarne mreže Dakle, one se bave najnevjerojatnijim temama parlamentarne mreže o e, stanovništvu i razvoju, okolišu, neke se bave zdravstvom, neke se bave obrazovanjem, znanošću, kulturom, imate one koje se usredotočuju na gospodarska i trgovinska pitanja, imate one koje se bave pitanjem suvereniteta, vladanja, e, izgradnje mira i tako dalje. A onda imamo i grupu od 30 takvih organizacija koje su e, samostalne e, takve skupštine, znači to su regionalne strukture kao što su Azijska parlamentarna skupština, Arapska parlament i Međuparlamentarna unija, e, zatim konferencija predsjednika parlamenta G8 i tu smo i mi. Zapravo, ova evolucija pokazuje da postoje veoma snažna i sve veća želja da se na međunarodnom nivou repliciraju one strukture demokratske vladavine koje imamo na nacionalnoj razini. Ja se pitam ima li to ikakvog smisla? Mislim da je odgovor definitivno da. Kada države e, prenose neke od svojih ovlasti na takve međuparlamentarne organizacije primjerice na Europsku komisiju ili e, Europsko vijeće, budući da oni imaju takve ovlasti, zbog toga mora postati i Europski parlament. To je posebno vrijedi za one situacije gdje zemlje sudjeluju u tim regionalnim procesima. No čak i kad to nije slučaj, odgovor je drugčiji. Znači, Dokle god takve organizacije, e, znači UN i Svjetska trgovinska organizacija postoje kao forumi za pregovore, potrebno je da budu pod demokratskom kontrolom. Nacionalni parlamenti to moraju vršiti. Znači oni imaju sredstva koja im omogućuju e, da e, ih pozivaju na odgovornost, ali to se mora integrirati u njihov svakodnevni rad. Znači, te međunarodne parlamentarne skupštine nemaju puno smisla ako ne postoji e, neka e, neka izvršna grana e, na istom nivou koju treba držati na oku, koja će onda biti odgovorna tim skupštinama. Inače će se samo trošiti novac, a mnogi parlamenti nemaju novca za to. Ono što je još važnije, takve skupštine neće ništa moći e, izvršiti i onda će u javnosti se steći loša slika o njima. Kada je Miguel Angel Martinez bio predsjednik IPU-a, on je prvi put u povijesti e, sazvao e, međunarodni summit, sastanak na vrhu predsjednika parlamenta. Znači to je bilo e, kad je, bilo, kad, kad je bio milenijski summit. Znači preko 150 govornika se obratilo e, odnosno radilo se o predsjednicima parlamenata koji su se obratili tom e, tijelu no oni su rekli da im je potrebno da imaju odgovarajuće ovlasti i da mogu nad, imaju ovlasti nadzora. Znači parlamenti moraju to njima dati i nakon toga trebaju uslijediti ratifikacije sporazuma i ugovora. Oko toga se mora voditi debata u parlamentu i onda se trebaju donijeti zakonski propisi koji će se e, financirati. Dakle, kada država multilateralnim organizacijama predaje dio svoje, e, svojeg suvereniteta, onda nema smisla da se stvaraju takve e, skupštine. To se mora raditi, onda se ta kontrola mora vršiti na razini nacionalnih parlamenata. Ali kako se pobrinuti da se to zaista učini? 2010. E, smo na zadnjoj konferenciji predsjednika to naglasili i rekli smo da njihova uključenost u međunarodnu suradnju mora biti ukorijenjena u dnevne aktivnosti nacionalnih parlamenta. Oni također smatraju da je IPU međunarodna organizacija koja može pomoći izgradnju odnosa između nacionalnih parlamenta i IPU-a. Počeli smo proces e, pripreme za našu konferenciju predsjednika za 2015 krajem siječnja su se sastao upravljački odbor i na osnovu te prve diskusije njihovi stavovi se nisu promijenili. U Europskom parlamentu vi znate kako se, o kakve se debati radi. 2002. ste se i sami time pozabavili kao i 2003. kada ste govorili koji bi bio najbolji način da se E, rad Svjetske trgovinske organizacije učini demokratskim. Nakon nekoliko sastanaka i rasprava zaključili ste da najpraktičniji i mogao bih reći najrazumniji način bio, bi bio da se e, ustanovi jedan međuparlamentarni proces koji bi bio e, duboko ukorijenjen u rad vaših parlamenata. Cilj je da se nadzire djelovanje Svjetske trgovinske organizacije, da se održi dijalog sa pregovaračima koji nastupaju u ime vlada da se omogući e, razmjena informacija, da se razmjenjuju iskustva i da se izvrši određeni utjecaj to, u tome u kojem smjeru će ići rasprava pred svjetskom trgovinskom organizacijom. Europski parlament i IPU e, su od tog časa nadalje e, postali susazivači parlamentarne konferencije o STO i mi smo time jako ponosni. Imamo i saslušanja e, generalnog direktora Svjetske trgovinske organizacije i pregovarača e, ispred vlada i naš glas se veoma cijeni na ovoj prvoj konferenciji predsjednika smo postigli nekoliko stvari. Jedan je bio e, dogovor na razini šefova vlada i država da se omogući bliske suradnje između Ujedinjenih naroda i nacionalnih parlamenata i da se to e, provede kroz IPU. Ako pogledate e, po zadnju rezoluciju Generalne skupštine UN-a, o suradnji, znači ona je donesena još u svibnju 2012 i mislim da ćete vidjeti da je došlo do jednog zaista ogromnog pomaka u tom odnosu. E, parlamenti sada imaju svoje mjesto za tim stolom. Ako hoćete, možete e, sudjelovati u radu svih novih tijela UN-a su osnovana nakon 2000. i imati direktan pristup i možete e, dati svoj doprinos svim velikim postupcima pregovora koji se sada vode. Mi također radimo sa nacionalnim parlamentima kako bismo se pobrinuli da to funkcionira i na nacionalnoj razini. Drugim riječima da postoji direktan kontakt i odnos između UN-a u vašoj zemlji i vašeg parlamenta. Taj odnos je e, od ključne važnosti iz nekoliko razlika. Znači treba postojati e, vlasništvo od strane nacionalnih parlamenta i nacionalnih tijela eh, nad svim programima UN-a i svim aktivnostima UN-a. Pokazat ću da to nije uvijek slučaj. Znači, to vlasništvo, te osjećaj vlasništva mora eh, se ostvariti kroz parlamente sporazumi koji se postignu pri UN-u će imati malo praktičnog učinka u stvarnom svijetu ako se u to ne uključe parlamenti. To znači da mora vas informirati se i konzultirati. Mnogi od programa koje provodi UN moraju biti dio nacionalnih strategija razvoja, moraju biti dio proračuna tako da parlament može osigurati transparentnost i odgovornost. Možda mislite da je to nešto e, čime se trebaju baviti samo zemlje u razvoju zbog toga što e, je, su programi UN-a za razvoj veoma prisutni u njihovim zemljama, no to također vrijedi i za e, zemlje Europe radi se primjerice o pregovorima o klimatskim promjenama. 2015. bi se trebao postići globalni sporazum. Ako to uspije, to će dovesti do velikih koristi za sve zemlje, no e, trošak će također biti jako velik. Znači, hoćete li vi potpisati taj bjanko ček? Znači, ukratko, nacionalni parlamenti po našem mišljenju predstavljaju e, kamen temeljac jednog međunarodnog sustava koji se razvija i koji omogućava demokratsku participaciju, transparentnost e, i odgovornost u velikom broju današnjih međunarodnih organizacija. Postignut velik napredak, ali još uvijek puno treba učiniti. Glavni problem e, se odnosi na vaše parlamente. Na koji način vi možete najbolje organizirati svoj rad u parlamentu kako biste odigrali učinkovitu ulogu? Onako općenito, e, pozvao bih vas da zaista dobro pogledate na koji način vaši parlamenti sudjeluju u međunarodnim e, pregovorima i programima. Da li vi uopće želite imati kakvu ulogu? Ako je tako, na koji način rješavate taj problem da međunarodni odnosi i sporazumi više nisu dio onoga što se tradicionalno smatra vanjskim poslovima i zapravo sada e, se nalaze u svakoj sferi e, ljudskog ponašanja, tako da postoji preklapanje između onoga što vi radite i takozvanih vanjskih poslova. Na koji način vi želite uključiti svijet vanjskih poslova u vaše strukture i ono čime se bavi vaš parlament? Taj aspekt je nešto što vi morate riješiti u vašim parlamentima. I ću vam jedan primjer koji eh, se tiče svih zemalja na svijetu kako biste vidjeli što je tu posrijedi. Koliko vas eh, zna što je to eh, program za održivi razvoj nakon 2015. ako znate razgovarali se o tome u vašim parlamentima, da li pratite da li dajete svoj doprinos pregovorima, znadete li što vaši ministri govore, koji stav zastupa i brani u New Yorku, znate li da će se taj novi plan primjenjivati u svim zemljama, uključujući i vašu. Samo da vam kažem malo kontekst, znači države su 2000. E, osvojile jedan skup e, tih e, razvojnih ciljeva. Sedam ciljeva je bio za zemlje u razvoju i jedan cilj je bio za razvijene zemlje ti ciljevi koji se zovu MDG su nam dali jedno, jedan fokus za naša nastojanja da postignemo razvoj na globalnoj razini. To će se e, završiti 2015. kada ćemo imati novi skup tih ciljeva za održivi razvoj i sve zemlje svijeta će morati nastojati tijekom sljedećih 15 do 20 godina ispuniti te ciljeve. Tokom proteklih 12 mjeseci, kad su počeli pregovori u Njurku, mi smo poticali parlamente da aktivno e, uzmu učešća u raspravi u svojim parlamentima i ovdje u Europskom parlamentu i da nastoje dati svoj doprinos i utjecati na taj proces. I znam da je parlamentarna skupština Vijeća Europe e, se zaista za to zauzela, ali htio bih čuti što vi kažete o tome. Nedostaci u provedbi tih ciljeva i mi smo zaista radili e, sa e, parlamentima na tome, e, vidjeli smo da se može izvući jedna lekcija, a to je da uglavnom do neuspjeha dolazi zato što nema dovoljno reprezentacije, odnosno predstavljenosti, participacije, transparentnosti, učinkovitog donošenja odluka i nadzora. Radi se o onome što zovemo demokratska vladavina, znači to je e, spoj demokratskih načela i e, učinkovitog i razumnog donošenja odluka i provedba istih. Po našem mišljenju bi upravo to trebalo biti osnova E, tog okvira za razvojne ciljeve nakon 2015. Nije dovoljno govoriti o gospodarskim, socijalnim i ekološkim stupovima razvoja. Moramo govoriti također i o vladavini, načinu vladavina i demokratskim načelima. Znači, imat ćete neke konkretnije ciljeve, moći ćete mjeriti napredak, e, bit će, sve jasnije, bit će usredotočenije i imat ćemo bolje prikupljanje podataka pa ćete onda vi moći pozvati svoju vladu na odgovornost e, oko toga kako se provode ti ciljevi. I zbog svega toga e, bi bilo dobro da imamo cilj koji će biti povezan sa demokratskim upravljanjem što će biti e, povezano sa kapacitetom i funkcioniranjem parlamenta. Da li će zaista do toga doći? Pa e, najvjerojatnije ne. No to će imati relativno malo veze sa e, razlogom zbog, zbog čega se uključuje demokratsko upravljanje ovdje, a više će imati veze s time što države se još nisu u potpunosti uhvatile koštac sa realnosti a to je to da trebamo već, veću razinu demokracije u međunarodnim odnosima i da će to tražiti veću uključenost parlamenata u donošenje odluka kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Znači u zaključku mislim da mogu reći da još mnogo toga treba učiniti kako bi se poboljšala politička zastupljenost u našim zemljama, ali mislim da na međunarodnom nivou Imamo jedan funkcionirajući model za političku zastupljenost koji nam omogućava da se pozabavimo sa međunarodnim izazovima koji postoje danas. To je e, model koji se zasniva na europskom e, modelu. U e, vašim zemljama vaši parlamenti postavljaju pitanja vladama, izvršne vlasti o tome kako se provodi politika. Vi e, isto tako propitujete svoje ministre o tome što se radi u Briselu. Trebate taj isti model primijeniti na globalnoj razini. Ako mogu reći, također e, bih e, htio dati prijedlog da Europski parlament bi mogao bolje surađivati sa IPU i mislim da će u novom sazivu on nastaviti e, taj rad i mogu e, vam možda e, reći da ako ne uložite više u taj odnos sa IPU-om ćete propustiti jednu veliku šansu jer tu postoji veliki potencijal da se razvoj demokracije, da drži korak sa globalizacijom. Ne trebamo zbog toga izgrađivati dodatne i neučinkovite institucije, no vaš parlament, jer tu njemu leži vlast, da se prilagodi i da e, puno više sudjeluje u međunarodnoj suradnji i mislim da taj plan za, raz, za održivi razvoj nakon 2015. će biti odlična prilika da se to učini. Hvala. Hvala, gospodine Johnson. Sada počinjemo sa raspravom. Naš prvi govornik, odnosno prvo, prvo pitanje iz zastupnice iz Portugala. obrigado, Presidente. de começar por cumprimentar Hvala. Dopustite mi da se zahvalim kolegama iz drugih parlamenta i Europskog parlamenta. E, htio bih reći kolegama iz Europskog i nacionalnih parlamenta da mi je jako drago da vas vidim. Ponovno želim čestitati gospodinu Karasu na organizaciji ove konferencije. Uočili smo da je trojka koja je stavila dakle, demokratski nadzor. Mi smo vidjeli što oni rade u Portugalu i e, vidimo da predstavnici pojedinih parlamenta trebaju kontrolirati sve što je vezano za globalizaciju. I e, da oni trebaju dakle, preuzeti i preći dakle, na jedinstvenu valuta tu. A neki e, države imaju problema naći dakle supranacionalnu dimenziju. I bilo je jako važno da demokracija zaista ostane čvrsto ukorinjena. A e, jedinstvena valuta bila je jako važna za evropski projekt. To smo mogli garantirati za europske demokracije. Moram reći da smo također kontrolirali i e, financijska tržišta. Sve su to bili ciljevi koji su e, propali kod nas. Mi smo zapravo se podvrgli suverenitetu tržišta sa tim e, sa jedinstvenom valutom izgubili smo neke e, ovlasti, na primjer mogućnost da izdajemo vlastit novac. Izgubili smo čitav niz mehanizama koji su bitni kako bismo se borili protiv krize u kojoj smo se našli. Na svjetskoj razini dati odgovor na to. Na europskoj razini politička i demokratski odgovor su izostali. Moram reći da je zaključak zapravo negativan. Jer politika u Portugalu, baš kao i u mnogim drugim europskim zemljama, postoji kako bi se povratila povjerenje tržišta. A odluke koje se donose na političkom planu, na socijalnom planu su nevjerojatne. Moramo reći da na socijalnom planu mi zapravo nazadujemo, također na gospodarskom planu. Mnoge stvari su zapravo vrlo, će se vrlo negativno odraziti na budućnost naše zemlje. Mi stalno govorimo o tome da treba uspostaviti povjerenje tržišta, a ne povjerenje građana Trenutno Europa pokazuje da je zapravo propala jer u ovom globalnom svijetu oni koji su na vlasti su zapravo tržišta. To nikako nije više niti nisu ni države, nije niti Europska unija. Sve se radi kako bi se zadovoljila dinamika tržišta i tu se vidi da postoji veliki jaz između građana i Europske unije, a tko tu daje rješenja, e, loša rješenja, ali vrlo jasna, to je krajnja desnica. Oni obećavaju da će nešto učiniti i da će tome snažno prionuti tu vidimo da političari neće uspjeti ostvariti ciljeve jer ekstremna je desnica ta koja bi mogla zaista uvelike naškoditi izgradnji Europe na sljedećim izborima. Nemamo što tu mnogo reći osim toga da je supranacionalni projekt nešto što propada jer mi nismo uspjeli <clears throat> da prevladaju demokratske snage. Moram reći kao zaključak da našim kontinentom vlada prioritet koji se daje financijskim tržištima a mi bismo trebali da se povrati povjerenje u e, Europsku uniju. Gospođa Kedju ima sljedeća riječ. Puno hvala. Gospodine Karas, moram se zahvaliti vama i Angelu, kojeg sada trenutno nema kao u Europskom parlamentu što ste organizirali ovaj sastanak. E, drago mi je da sam ponovno u ovom domu, ovog puta kao rumunjska senatorica. E, ja bih nešto rekla u odnosu na ovo što je rekao kolega iz Portugala. Kaže se da je pesimist jednostavno optimist koji je jako dobro informiran. Mi kao dobro informirani optimisti mogli bismo se složiti u tome da smo već ušli u začarani krug. Velik broj ustanova, organizacija, uključujući i parlamentarnih skupština, e, postoje na visokoj e, razini kojem bi se rješavale E, globalna pitanja. Naime, neformalne se e, institucije organiziraju neformalni forumi na globalnoj razini, dok one službene imaju manje globalni karakter. Primjerice, uspješan je neformalni summit u Davosu, kojeg se smatra e, globalnim forumom, dok Ujedinjeni narodi više ne igraju tu ulogu. Mislim da mi iz parlamenta se nalazimo između dvije oprečne vatre. S jedne strane akteri na gospodarskoj sceni i neformalni dionici koji trebaju rješavati globalne probleme iz ekonomskog područja. A kada se radi o neformalnim mrežama, onda se govore o ispraznim idejama. S druge pak strane, svjedoci smo toga da sada imamo nove pokrete participativne demokracije. Nažalost, ti pokreti u nama više ne vide predstavnike koje mogu dovoljno dobro braniti javno dobro. Nema više pravog e, mjesta za tradicionalne parlamente, međutim ono bi se trebalo ponovno uspostaviti. Ekonomska demokracija još uvijek je san. A građani sve više imaju osjećaj da žive na nekom tržištu, a ne u društvu. Mislim da Stiglic ima pravo svjetska trgovinska organizacija, MMF i tako dalje, nisu nikada imali ovoliku važnost, a istovremeno povjerenje nikada nije bilo tako malo. Imam pitanje za sve vas. Možemo li izgraditi globalno demokratsko upravljanje, a da pritom nismo definirali što je globalno javno dobro i da nismo sačinili popis globalnih javnih e, dobara koje bismo tako mogli braniti. Ekolozi su uspjeli zalažiti se za prirodu i okoliš kao javno dobro. Nažalost, u međuvremenu naše vlade više nemaju na popisu mir, a imam također i e, želju da se javim za riječ kada budemo u sljedećoj raspravi. Hvala. Sada to Leinen iz Europskog parlamenta. Hvali, hvala, dragi Otmar Karas, dragi Miguel Martinez. Hvala vam na, poziv, na pozivu za ovu tako važnu konferenciju. Evo prije 40 godina mi smo zajedno studirali E, međunarodne odnose na e, koleđu u Bruži, od onda smo prijatelji. Jonason, hvala tebi na tako važnom radu e, tijekom svih ovih godina. Parlamentarna demokracija možemo reći da je nešto što razvijamo na međunarodnoj razini. Mi danas ovdje govorimo o jednom sastanku Europskog parlamenta i predstavnika nacionalnih parlamenta i to u trenutku u kojem govorimo o dinamičnoj globalizaciji. Zaista imamo zajedničke vrijednosti i interese koje trebamo braniti u 21. stoljeću. Mi ćemo također e, vidjeti kako će se to razvijati u sljedećim desetljećima i godinama e, po pitanju čitavog niza tema i vrijednosti. Mi Danas u Europi možemo reći da e, se ponovno susrećemo sa našom poviješću i našim uvjerenjima i jedino zajedničkim snagama možemo e, braniti zajedničke interese e, kao što znamo od, od trenutka kada je oformljen IPU i također možemo reći da imamo zaista nevjerojatne mogućnosti ali i nevjerojatne probleme E, problemi sa svim mogućim e, e, odnosima između raznih organizacija dale su mnoge problematične aspekte i informacije i podatke kojima raspolažemo su oni koji na neki način moraju biti podijeljeni među državama i to je zapravo napad protiv onih osnovnih načela koji su pisani u povelji o temeljnim pravima, a to je zaštita privatnih podataka. Znači, to je samo jedan od aspekata. Imamo također i neke fantastične mogućnosti, a to je povezivanje tolikog broja ljudi koji danas žive na svijetu. I upravo zato međunarodna politika više nije samo isključivo pravo i nadležnost vlada. Ona nije u vlasništvu vlada, već je postala nešto što je danas u vlasništvu ljudi. Postoji toliko globalnih pokreta, također inicijativa građana koji imaju pozitivne ishode upravo zahvaljujući takvom trendu. No, unatoč svemu tome, ja e, e, gledajući e, ovaj parlament koji je biran izravnim glasovanjem naših građana, možemo reći da moramo promicati demokraciju i e, volja građana se na taj način, e, na neki način očituje kroz e, nacionalne parlamente i Europski parlament. Karakteristika današnje politike je također i tehničko pitanje. Vidjeli smo e, kada je riječ o financijskoj krizi te o e, e, državnim fondovima te o pitanju državnih vrijednosti državnih obveznica te o pitanju povezanosti zahvaljujući internetu. To su zaista fenomeni koji imaju jako veliku važnost i jačinu. Kada govorimo o fenomenu e, siromaštva, to možemo reći da je posljedica e, ovih svih događaja e, i političkih razvoja ne samo na nacionalnoj, nego i nadnacionalnoj i globalnoj razini. Ovdje govorimo o pitanju e, sposobnosti i kapaciteta, ali danas e, raspravljamo o snažnoj ulozi i snažnijem angažmanu nacionalnih parlamenta. Ova današnja konferencija e, bi trebala dovesti do toga da shvatimo da je potrebno bolje koordinirati različite predsjednike kako Europske unije, tako i nacionalnih parlamenta, kako bismo stvorili mrežu koordinatora koji će odlučiti koji su to prioriteti e, na koje se trebamo usmjeriti s obzirom na sve događaje u svijetu i koje su teme koje trebamo pripremiti i nakon toga raz, o njima raspravljati. Dakle, smatram da moramo govoriti o razvoju Ujedinjenih naroda kroz, sve kroz svo ovo vrijeme i smatram da E, je to jedna globalna organizacija ne samo po antonomaziji nego zaista s obzirom na određeni period stagniranja e, ipak se nastavila razvijati i nadam se da će nastaviti ići u tom smjeru. Dakle, danas nam želim svima da razriješimo čitav niz problema, ali bih bio i ambiciozniji od toga. Kada razmišljam o budućnosti rekao bih da to nije dovoljno. E, mi imamo status promatrača imaju ga i drugi. Anders Jonsson nam je e, rekao da parlamenti sjede oko stola i da jesu prisutni na skupštinama e, Ujedinih naroda. Dakle, mi jesmo tamo, ali činjenica je da ne možemo ništa reći. Dakle, postoji e, demokracija na globalnoj razini, ali ona mora razmišljati i o sljedećem koraku koji treba napraviti. Ovdje ne govorimo samo o e, općoj skupštini e, po pitanju izvršne vlasti, nego i o parlamentarnoj skupštini, dakle skupštini parlamentarnih predstavnika. Vidjeli smo da to već postoji e, u Vijeću Europe e, gdje postoji e, koordinacija među predstavnicima tih nacionalnih parlamenata i gdje je zastupljen suverenitet naših država. Ja mislim da svjetski problemi su ti koji će nas natjerati da napravimo sljedeći korak. također i na, na razini Ujedinjenih naroda treba stvoriti upravo tu parlamentarnu demokraciju. Hvala. Hvala. Evo, sada smo napomenuli čitav niz problema i izazova koji su međusobni i tekako različiti. Osim same analize i opisa tog problema, nama trebaju i prijedlozi e, po pitanju e, toga kako poboljšati te mjere, kako uspostaviti sve te planove i ostvariti. Gospodin Kalnins sada ima riječ iz Letonije. Izvolite. Hvala. Ja bih se vratila na komentar koji smo čuli na početku, a to je da vrlo malo birača izlazi na europske izbore. Govori se o tome da je došlo do neke vrste razočaranja Europskoj uniji. I ja se zapravo želim zapitati što radi Europski parlament ili što ne radi u odnosu na nacionalne parlamente birači sve manje i manje znaju na koji način Europski parlament izravno utječe na njihove živote i u kojoj mjeri je različit od nacionalnog parlamenta. U medijima se uglavnom sve prikazuje negativno i mm, govori se puno o kritikama i e, puno se bavi euroskepticizmom. Mnogi misle da Europski parlament postoji jedino u Briselu gdje je apsolutno izvan svega što je stvarni svijet i život. Ja predsjedavam odborom za vanjske poslove u Latvijskom parlamentu i zapravo Moramo gledati na koji način europska vanjska politika treba biti komplementarna s našom vanjskom politikom. Prošle godine je visoka predstavnica Ashton pokazala da e, Europska služba za vanjsko djelovanje ima važnu ulogu i er, ono što se postiglo na Kosovu e, primjerice je nešto što e, može biti značajno i e, da e, ovo što radi služba za vanjsko djelovanje Europske unije može biti komplementarno onom što rade nacionalne politike. U Latviji puno se govori o tome jesmo li mi dali sada dio naše suverenosti kada smo ušli u eurozonu i kakav je odnos nacionalnog s jedne strane i eurozone s druge strane. Dakle, suprotstavljaju se nacionalne politike i europske politike. Podsjećam vas na naslov današnjeg sastanka gdje govorimo o ulozima, ulogama parlamenta u e, svjetskom, dakle u globalnom upravljanju. Mnogi birači zapravo zaziru od takvog termina i e, boje ga se. Moramo vidjeti što ulogu igraju nacije i nacionalne države. Mislim da bismo morali reći da moramo djelovati globalno, ali na lokalnoj razini. Građani žele znati što Europski parlament može učiniti za njih na lokalnoj razini. I mislim da je zapravo to je izazov koji se postavlja pred Europski parlament, Europsku uniju, ali isto tako i nacionalne parlamente, gdje trebamo educirati građane o tome na koji način ovo što se događa u Briselu ima neku ulogu i u njihovom životu, kako to utječe na njihov život. Ako želimo da se poveća broj birača, odnosno odaziv birača na europskim izborima u svibnju, mislim da ćemo to morati učiniti. Hvala. Sada gospodin Carlos eh, Sorinjo iz Europskog eh, parlamenta. Oprostite. Hvala lijepa. Eh, želim se zahvaliti kolegama iz Europskog parlamenta, a i onima iz nacionalnih parlamenta, svima koji su došli na ovaj sastanak. Kada je na snagu stupio Lisabonski ugovor, na prilično brutalan način izmijenile e, su e, se ravnoteže snaga u Europskoj uniji ovlasti komisije i Europski, Europskog parlamenta su postale nešto više uravnotežane. Međutim, puno toga je sada postalo međuparlamentarno. Vijeće je ojačano, a u vijeću sada imamo drugačiji način upravljanja. Međutim, nacionalni parlamenti su se također trebali ojačati. To jest učinjeno, međutim, nedovoljno. Nacionalne vlade su samo povećale kontrolu koje su već imale. Postoje ipak neke razlike kada se govori o utjecaju koji postoji. Naime, neke zemlje dovode u pitanje neka od temeljnih načela. Naravno, postoje neke ustanove koje su e, tamo gdje jesu, ali se čini da građanin u svemu tome ima manju mogućnost odluke, da zapravo građanin kao takav nema puno mogućnosti da utječe na donošenje odluka. Zapravo moramo reći da ništa što se poduzme nema odmah neke e, posljedice iz tog razloga europski građani misle da se baš ništa niti ne događa. E, osim toga, uvedene su određene strategije gdje e, je rezultat kojih je zapravo da se u nekim zemljama ništa ne razumije. Radi se o strategijama samokritike i E, to nisu prikladne strategije u okviru Europske unije. Međutim, moramo se zapitati kako možemo ojačati uloge nacionalnih parlamenta. Trebamo učiniti nešto kako bi nacionalni parlamenti mogli bolje kontrolirati e, situaciju, kako bi oni više mogli intervenirati i imati više odluka e, E, i na europskoj razini, da se njihove odluke uzmu u obzir. Dakle, moramo ojačati suradnju između europskih i nacionalnih parlamenta. Kao što je rekao drugi kolega iz Portugala, nekim pitanjima jednostavno ne možemo izbjeći. Na primjer, pitanju percepcije europskih građana o tome kakve stvarne ovlasti ima Europski parlament. Portugalski građani, kao što je vjerujem slučaj i sa većinom drugih europskih građana, zapravo smatraju da Europski parlament ne može lako mm, djelovati. Da li možda moramo zapravo napraviti neku federaciju država, nacionalnih država? Hvala lijepa. A sada dajem riječ e, gospodinu Muzolisu iz Grčkog e, parlamenta. Hvala. Mislim e, da e, se promijenio način na koji naši građani vide situaciju i na koji način oni na nju mogu utjecati. To je se naravno odrazilo i na političare jer e, njima oni zapravo pozivaju da nacionalni parlamenti preuzmu određene ekonomske odluke koje će imati i e, političku dimenziju. Programi prilagodbe koji su usvojeni i isto tako programi dakle, koji e, su usvojeni u određenim zemljama radi borbe protiv krize napravili su jaz između onih e, koji su korisnici tih programa i oni koji u njih izdvajaju sredstva. Znamo da su sve većine većine koje su zapravo malene utjecalo je sve to i na javno mnjenje. Takav je dakle bio rezultat svega toga i moramo se sada time nositi u predizbornom periodu. Vaše izvješće o trojki, dakle uspostavljanje odbora Karas je nešto što je mislim bilo pozitivno i tako javno minjenje ima bolje mišljenje o Europskom parlamentu. To je zaista bilo od pomoći. Mi pokušavamo informirati europske građane. Mislim da ste vi rekli što više europski građani budu poznavali Europsku uniju, više njih izaći će na birališta u europskim izborima. Moram reći, nisam u to siguran. Oni će vjerojatno izaći na birališta, ali neće nužno glasati za Europsku uniju. Dakle, mnogi od njih neće glasati za proeuropske stranke i prema tome morali smo se više usmjeriti na slanje pozitivnih poruka o Europskoj uniji. Klima u kojoj danas živimo više je etnocentrična. E, ljudi se nekako više okreću vlastitim zemljama a to se događa i u zemljama koje nisu u krizi. Primjerice Švicarska koja ima gospodarstvo koje se dobro razvije, vrlo dobro stoji. A vidite da se ljudi sada okreću više sami prema sebi i onome što se događa u njihovoj vlastitoj zemlji a s druge strane u zemljama zahvaćenim krizom političke opcije krajnje desnice postale su sada e, puno važnije. Zapravo, nemam pravo pitanje. Ovo što ja sada kažem više su komentari. Međutim, moga bih možda svesti na pitanje što bi Europski parlament mogao učiniti u političkom smislu da šalje pozitivnu poruku građanima i kako bismo mogli imati pozitivnih struktura e, odnosno pozitivnog utjecaja na strukture poput trojke. Postoji već i e, propisi o tome uredba 472 e, koja govori o tome, a u krajnjoj liniji i trojki će mandat u jednom času isteći. Moramo se pozabaviti pitanjem kako sve treba organizirati, naročito forumi na međunarodnoj razini, jer ti forumi igraju sve važniju ulogu, nacionalni parlamenti moraju provesti ono što ti forumi odluče, a nemaju pravo demokratskog nadzora na tim forumima. Vrlo je važno poznavati situaciju. Ne poznajem situaciju u Irskoj primjerice i drugim zemljama koje su e, u toj krizi. A trojka je uvelike izmijenila ono što misle ljudi o tome. Iz Irskog parlamenta gospodin Murphy. Puno hvala. Moram reći da je meni jako drago što sam na ovom sastanku jutros. Hvala vam što ste organizirali ovu konferenciju. Evo, počet ću od ovoga što je rekao moj grčki kolega Konstantinos. Moram reći da kada govorimo o demokraciji, izlasku na birališta i tako dalje, i ono što je rekao gospodin Martinez Martinez, o e, svemu tome i kako su mnogi nezadovoljni tako malim odazivom e, birača. Ključna stvar kod izbora jest njihova e, percepcija relevantnosti, ne toliko jesu li nečim zadovoljni ili nisu. Moram reći da smo mi u Irskoj nedavno imali prije tri godine na posljednjim izborima najveći odaziv e, birača kada se radilo o e, parlamentarnim izborima i kada smo mi morali odlučiti o tome kako ćemo sami sebi spašavati. A ako e, pokušamo proučiti situaciju gdje je, se Irska razlikuje od Grčke i možda nekih drugih zemalja, ljudi nisu imali što odlučivati kada se radilo o trojki, ali postavilo im se pitanja o e, ugovoru o fiskalnoj stabilnosti. U mnoj zemlji mnogi su se nadali da nećemo imati referendum, ali više od 60% ljudi podržalo je taj ugovor. Dakle, znači oni su podržali ono što je nametnula trojka i spašavanje gospodarske situacije. Prema tome, ljudi su na taj način e, se srodili sa time što je rekla trojka. Jako puno se raspravljalo o tome u Irskoj i o um, e, cjelokupnom tom pitanju i to je vjerojatno bila jedna od najtežnijih odluka koje se u našoj zemlji morala donijeti otkako je država osnovana 20. godina prošlog stoljeća. Ja sam bio ovdje prije nekoliko tjedana za vrijeme interparlamentarnog tjedna. Tada sam slušao mnoge kolege iz različitih parlamenta i svi su imali različita mišljenja. Međutim, na kraju cijelog sastanka odluka nije donesena i nitko nije pokušao donijeti bilo kakvu odluku. Kada bi interparlamentarni tjedan igrao nekakvu ulogu u europskom semestru, kada bi se tu donosile odluke i E, e, nešto se e, konkretno događalo, onda bi to bilo bolje jer ljudi znaju što je relevantno. Nije na nama da im kažemo da je nešto bitno. I nije na nama da mi moramo jednostavno reći da institucije u kojima jesmo napravimo više relevantnim. U Irskoj će se europski izbori organizirati istog dana kada ćemo imati lokalne izbore. Ljudi najprije kada izađu na biralište glasaju na osnovi toga jesu li zadovoljni vladom koja je na vlasti ili ne, a drugi kriteriji su njihova politička uvjerenja, jesu li, ne znam, socijaldemokrati, demokršćani i tako dalje. A e, ljudi kada glasaju misle na sebe. Ja ne mislim da ljudi kada izlaze na izbore se misle prvenstveno na svoju državu, na svoj narod. Ne, oni misle na sebe same i postavljaju si pitanje kako ću poboljšati vlastiti život tak na način na koji ću ovima ili onima dati glas. Moramo zaista podržati ljude u namjerama da izađu na birališta. Naši su izborni sustavi vrlo različiti u Europskoj uniji, međutim, često sam se susreo s ljudima koji, ako s njima dovoljno razgovarate, shvatite da ne znaju kako glasati i gdje staviti glas. Jer e, moram reći još jednu stvar, da se danas u Irskoj održi neko glasanje, da su danas izbori, ja ne bi mogao glasati zato što sam danas ovdje u Briselu. Slični problem se javlja i u drugim zemljama. E, treba omogućiti glasanje i kada ljudi nisu kod kuće. To je, mislim, dosta bitno u današnje vrijeme kada puno ljudi putuje. Hvala. Dakle, taj globalni sustav glasovanja je to što se za vi zalažete. Vi zalažete naša sljedeća govornica gospođa, odnosno gospodin Greksa Malte. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospodine Martinis i gospodine Karas, što su organizirali ovaj forum. Također bih se htio zahvaliti glavnom tajniku Johnsonu na njegovoj prezentaciji i na onome što je on e, rekao o tome zato što je to bilo veoma interesantno i pertinentno i mislim da dolazi u pravom času. No, Kao što smo vidjeli u ovoj raspravi danas ujutro, vidimo kako multilateralizam može osnažiti ciljeve i uloge nacionalnih parlamenta, a to može dovesti do praktične provedbe politike koja počinje e, izgradnjom gospodarskog blagostanja, ali dovodi i do socijalnih e, koristi koje su temelj na kojima počiva naše društvo. Imamo tu realnost globalizacije, to je pojava s kojom živimo svaki dan i moramo se s njome nositi, posebno u ovom međusobno povezanom svijetu. Ako to gledamo u digitalnom kontekstu. Za zemlje kao što je moja Malta, globalizacija ima puno snažniji učinak mi kao mala zemlja to puno snažnije doživljavamo i učinak multilateralizma u tom kontekstu globalizacije utječe na nas izravno, vjerojatno srazmjerno gledano još i više nego manje zemlje, nego druge zemlje, veće zemlje i to je zbog većine. i način na koji nacionalni parlamenti mogu imati relevantni ulogu u životima građana, mislim da je to veoma interesantno. To je nešto što je veoma relevantno i naglašavam tu taj koncept relevantnosti. Zato što ako ne postoji relevantnost, može doći do e, umanjenja povjerenja. I na kraju krajeva, kada ljudi izgube povjerenje u političare, prestaće razlog postojanja e, kako parlamenta tako i tih e, međunarodnih institucija i to će onda dovesti do e, nezainteresiranosti za politiku i manjeg odaziva građana na izborima. Stoga u ovom kontekstu moramo vidjeti na koji način možemo postići po snažniju ulogu tih e, međunarodnih e, parlamentarnih skupština, a da pritom e, održavamo subsidijarnost. No ja mislim da iznad svega ovaj koncept može predstavljati most koji spaja koji predstavlja mjesto gdje se različite politički projekti na nacionalnom, europskom i e, međunarodnom nivou spajaju. I mislim da ta konvergencija, to usklaživanje treba dovesti do situacije gdje neće postojati razlike između prioriteta onoga što je relevantno za ljude zato što moramo priznati da neke stvari o kojima se raspravlja na multilateralnim e, parlamentarnim tijelima nisu relevantni za ljude i na taj način ćemo smanjiti taj osjećaj agnosticizma koji vlada među ljudima prema političarima. Tako da je moja, moj prijedlog je da trebamo nastojati postići tu konvergenciju to ćemo učiniti na taj način e, da ćemo e, imati taj plan rada koji će biti pragmatičan, ali i realan, e, gospodarski gledano, na svim tim razinama. I na taj način ćemo ostvariti jednu novu platformu gdje ćemo moći realno i praktično odgovoriti na te izazove s kojima se suočavamo. Hvala. Hvala. Imamo još pet govornika, no mislim moram da sada možemo čuti prve odgovore. Gospodin Johansson, izvolite. Pa nisam siguran da mogu dati odgovore, ali htio bih reagirati na neke od ovih stvari koje su ovdje rečene. Primjećujem da mnogi od vas e, govore o slabom odazivu birača i o tome kako se slabo cijene zastupnici u parlamentu. Moram vam reći da je to nešto što brine sve zastupnike u svim parlamentima u svijetu. Stalno se provode ankete i svog posvuda ćete vidjeti iste rezultate. Parlamenti, institucije i zastupnici ljudi koji rade u tim institucijama su nas pri samom dnu, ako ne i na samom dnu tih e, lista, e, znači najmanje ljudi imaju povjerenje u njih, e, proučava se zašto je tomu tako, nema univerzalnog odgovora, postoji stvari koje se mogu poduzeti, ali također mislim da postoje stvari na koje se ne može utjecati, a radi se o samoj prirodi politike, zato što kada krenete u predizbornu kampanju, vaš cilj je da e, pridobijete birače, znači imate program i onda dajete neka obećanja, kažete da ćete postići neke ciljeve. I u prirodi je stvari da nećete moći postići te ciljeve, tako da ako e, godinu za godinom građanima kažemo da ćemo postići neku promjenu, a onda godinu za godinom građani vide da mi ništa ne uspijemo napraviti, prirodno je da e, građani misle da mi baš ne pristupamo svom poslu ozbiljno. Znači morate sada porazmisliti o tome koja je ta poruka koju mi šaljemo građanima. I tu se vraćam na ovu temu relevantnosti. Dakle, koliko je relevantan naš rad za građane? Prije nekoliko godina naša organizacija je završila jedan e, dvogodišnji projekt u kojem smo e, ispitivali mišljenja e, kako među građanima, tako i među zastupnicima u parlamentu o tome kakav je njihov odnos. I vidjeli smo taj univerzalni fenomen. Građani pitaju parlamentarce što vi činite za mene. Ne zanima ih što oni rade na planu nekakvog generalnog političkog smjera u kojem ide e, zemlja. Ne, njih je zanimalo što vi e, zastupniče radite za mene, gospodina Johnsona. Znači šta radite da bi se moja djeca obrazovala, da bi moja žena imala posao i tako dalje. Dakle, e, zastupnici u parlamentu se moraju stalno vraćati na ljude koji su ih izabrali i zastupnici u parlamentu uglavnom uviđaju da sve više vremena troše na to da bi rješavali probleme svojih birača u svojim okruzima i to je upravo ono što e, birači očekuju, znači da im budu njihovi zastupnici na usluzi. Naravno, vi sami znate da postoje granice u kojoj mjeri vi možete odgovoriti na e, potrebe svojih pojedinih birača, ali način na koji su nacionalni parlamenti pokušali Eh, odgovoriti na taj problem, znači da i građani doživljavaju kao da su udaljeni od njih, eh, pokušali su učiniti funkcioniranje parlamenta transparentnim kako bi građani mogli na njima dostupan način saznati što se događa u parlamentu i također eh, dati priliku građanima da daju svoj obol radu parlamenta u nekim zemljama imamo ekstremne slučajeve gdje preko interneta i na druge načine možete vi kao građani dati svoje prijedloge za izmjene i dopune zakone koji se razmatraju u parlamentu i ogromno osoblje u raznim odborima to, kroz to prolazi da bi vidjelo kako građani žele da izgledaju ti zakoni. Internet i komunikacijska tehnologija danas nam omogućava da e, zaista uključimo građane u svoj rad, da njihov doprinos u to uključimo. Znači, ako želite, e, morate e, učiniti rad vaše institucije i vaš vlastiti rad relevantnim za građane. I još samo jedna stvar, ovaj problem globalnog i nacionalnog. Neki od vas su rekli da postoji potreba da se u međunarodne pregovore da se poveća demokratičnost tamo. Mislim da tu nema spora. Svi bi htjeli da se postigne ista stvar, svi govorimo o istoj stvari, no trebali biste isto tako znati da postoji ogromna i e, ogroman otpor tome. Sasvim to otvoreno kažem. Mi govorimo o e, uklanjanju nečega što se stoljećima odvija, to je e, suradnja među, među državama. 2005. da ću vam jednu anegdotu, išao sam sa grupom predsjednika parlamenta u UN u New York i imali smo jedan briefing sa veleposlanicima o tome o toj konferenciji predsjednika parlamenta koja je trebala biti održana malo kasnije. Sa mnom je bio predsjednik e, koji, predsjednik parlamenta koji je sada predsjednik svoje države, on je sjedio kraj mene i održali smo taj briefing, znači objasnili smo čemu, što će se događati, koja je važnost toga i koji je cilj, a to je da se poveća demokratičnost rada UN-a. I na kraju te rasprave jedan od veleposlanika zemlje s koje do, dolazi bio taj e, predsjednik parlamenta rekao je naravno e, pozdravljamo vas e, raširenih ruku i mi hoćemo e, čuti vaše mišljenje dokle god se ono poklapa s našim mišljenjem. Mislim da je to veoma simptomatično. Znači, radi se o jednoj međuvladinoj instituciji i vlade nerado e, bi, ne bi baš htjele da vide da se to promijeni. Znači, što mi moramo učiniti? Moramo to učiniti potajno moramo parlamente e, dovesti u UN, moramo ih uključiti u njihov rad, ali ako želite biti dio rasprave o mirovnim procesima, postoji povjerenstvo za to. Imate svoje mjesto za stolom, možete o tome razgovarati, raspravljati. To radimo također i na vijeću za ljudska prava. Jučer sam bio u Rumunjskoj gdje smo imali 12 parlamenta koji su svi govorili o tome kako ti parlamenti sada mogu se uključiti u taj univerzalni periodični pregled obveza država na planu ljudskih prava. Znači postoji cijeli niz načina na koji to možete učiniti i e, bilo bi odlično kada bi postojala neka skupština gdje bismo to mogli učiniti, ali i sada postoje forumi gdje se može to učiniti, različiti procesi u koje se možete uključiti. Hvala. herzlichen Hvala. Prije nego što prije nego što sada prokomentiramo svaki odgovora koji ste održali, ja vas podsjećam da je riječ zatražio Ricardo Batista iz Portugala. Izvolite. Dobar dan. Dragi kolege, dragi kolegice, Uvijek mi je zadovoljstvo vratiti se ovamo u Brisel i zahvaljujem vam na toj prilici da imamo raspravu koja je po mom mišljenju zaista jako važna ne samo za zemlje nego i za Europsku uniju. Također i za koncept globalnog upravljanja. Ne možemo e, zanemariti dimenzije e, znači portugalske zastupljenosti danas ovdje na ovom sastanku. Možda je predsjednik Portugalskog parlamenta tom odlukom htio dati do znanja da iz Portugala dolazi jako važna poruka za ovu raspravu. I jedna od tih poruka je sljedeća. Postoje neke greške koje ne smijemo ponoviti. Poštovani kolega Karas, e, vi ste rekli da moramo naučiti iz ove krize, iz procjene rada trojke i smatram da je to osnova. Iako Europski parlament ima članove koje je narod izravno odabrao, u svakom slučaju postoje strašne greške koje su počinjene i to posebice kada govorimo o memorandumu koji je utjecao na život naših građana u posljednje dvije godine. Pocijenili smo situaciju i život i uvjete života naših građana i to je imalo ogromne posljedice. Ja sam liječnik i ja sam vidio što se dogodilo u zdravstvenom sektoru. Mm, gledalo samo na financijsku i gospodarsku e, stranu i uopće se nije procjenjivalo e, nikakve druge aspekte niti sektore u društvu, dakle tako ni zdravstvo. E, u potpunosti je izostalo jamstvo bilo kakvog značenja i jednog drugog sektora osim financijskog ili gospodarskog. Dakle, ja bih rekao da je istina da ne smijemo se uplitati u e, suverenitetske ovlasti, ali smatram da sudionici e, trojke baš ne slušaju previše i oni stalno govore da se Portugal mora razvijati na određeni način. Mi ne možemo slijediti njihov put i to ne može biti put koji slijedi Europska unija. Dakle, e, ja sam dao ovu primjedbu kako bih vam rekao da e, iz toga svega možemo izvući lekciju. Da smo mi omogućili nacionalnim parlamentima ranije sudjelovanje, možda bi se neke greške mogle izbjeći. Gospodin e, Johansson iz e, među e, parlamentarne unije nam je održao jako zanimljiv govor, posebice kada govorimo o današnjoj raspravi i današnjoj temi i zato mu čestitam na 25 godina djelovanja unutar te organizacije. E, zašto smatram da mi imamo tako važnu ulogu, mi kao nacionalni parlamenti? Zato što smo mi ti koji odlučujemo o nacionalnim proračunima. Mi smo ti koji odlučujemo o kvotama koje će naše država platiti međunarodnim organizacijama. I zato bi bilo razumljivo željeti da i mi budemo dio tog procesa odlučivanja. Mi moramo moći e, imati prikladnju ulogu i obavljati prikladnju ulogu. Ta naša nova uloga bi mogla biti i uloga kontrole. Smatram da je jako važno da smo danas prisutni ovdje i da budemo prisutni u tim organizacijama jer na taj način možemo zajamčiti da dnevni redovi i planovi međunarodnih tijela budu više u skladu sa potrebama građana zemalja iz kojih e, mi dolazimo. Jer kada govorimo o e, globalnim interesima i o interesima naših građana, oni se trebaju poštovati, a to se ne događa uvijek. Ja sam prije radio u e, agenciji Svjetske zdravstvene organizacije i smatram i mogu reći da je meni jedna stvar vrlo jasna. Dakle, Dakle, odluke kada govorimo o ulaganjima na području zdravstva su uvjetovani prvenstveno velikim donatorima Znači, big donors ovdje igraju najveću ulogu. To su oni koji imaju veću moć od onih koji bi trebali donositi odluke, e, znači na temelju nekakvih e, možda prava čovjeka ili znanstvenih otkrića ili programa i planova koje smo mi uspostavili za razdoblje nakon 2015. Dakle, smatram da moramo izbjeći probleme iz prošlosti, moramo na naći načine i mehanizme koji će nam omogućiti da parlamentarci koji zaista jesu oni koji izravno zastupaju svoje građane i izravno su odgovorni prema svojim biračima da oni imaju aktivniju ulogu u ulozi i također u kontroli međunarodnih organizacija. Hvala. Hvala. A sada bih htio dati riječ bivšem povjereniku i trenutnom zastupniku Laslom Kovaču e, iz Mađarske. Izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Prvo e, vam želim iskreno čestitati vama u Europskom parlamentu na pokretanju ove inicijative. Također čestitam Otmaru Karasu i Miguel, Angelu Martinesu na izvanrednim uvodnim e, govorima i također e, čestitam i Andresu Jonsonu na veoma informativnom e, govoru koji nam je održao. Dragi kolege, najtipičnija karakteristika našeg doba je očito globalizacija. Globalizacija koja je jedan objektivni proces, e, htjeli mi to ili ne, koja se ne može e, zaustaviti, niti je moguće da se vratimo na prethodnu fazu. Izazovi e, miru, stabilnosti kao što su ratovi, terorizam, vojni sukobi, gospodarska i financijska kriza, epidemije, glad, posebno u trećem svijetu, su sve globalnije prisutni. Globalni problemi nisu nešto što se može riješiti u nacionalnim okvirima, nacionalnim mjerama. Globalni problemi mogu se samo uspješno riješiti upravljanjem na globalnoj razini i glavni zadatak nacionalnog parlamenta je donošenje zakona ali parlamente su također dio ovog sustava nadzora e, tri e, grane vlasti, budući da oni vrše nadzor nad e, izvršnom vlašću. Oni su jedan od glavnih alata demokracije, oni predstavljaju svoje birače, narod, moraju također predstavljati njihove želje, njihove namjere, njihove ambicije. Naravno, e, oni održavaju političke trendove u zemljama koje se mijenjaju e, i raspodjela odgovornosti i rada između vlade i parlamenta, njihova suradnja na nacionalnom nivou moraju biti model za međuvladine i međuparlamentarne organizacije. Nacionalni parlamenti i međuparlamentarne organizacije su imaju sve snažniju ulogu u promicanju međunarodnih odnosa. Mislim da ovakve međuparlamentarne i međuvladine organizacije bi trebale i dalje poticati taj proces. Europska unija je jedna specifična zajednica koja se zasniva na e, vjernostima koje svi dijelimo, a to su demokracija, vladavina prava, ljudsko dostojanstvo i tako dalje. Uvjeren sam da razlog zašto Europska unija može izvršiti svoju zadaću e, leži u njezinoj strukturi, znači vijeće, komisija i parlament. To je nešto što je jedinstveno. Ta kompleksna struktura i te vrijednosti omogućavaju Europskoj uniji da igra sve veću ulogu u tom globalnom upravljanju. To je veoma uvjerljiv argument da se do kraja razviju sve međunarodne međuvladine organizacije uključujući i Ujedinjeni narodi da one isto sadrže parlamentarnu dimenziju. Znam da je to nešto čime se bavimo već jako dugo, ali trebamo zaista poraditi na tome da se to provede. Tu naravno postoji cijeli e, niz kriterija za dobro upravljanje na međunarodnoj razini. Kao prvo treba biti demokracija, znači demokratska vladavina. Europska unija i njezine institucije i su nam e, pokazale put naprijed. E, imam tri važna različita elementa. Kao prvo, dramatična financijska i gospodarska kriza koja je pogodila svijet 2008. i 2009. i još nije došla do kraja je svakako uzrokovana time što međunarodna financijska tržišta nisu bila pod demokratskom kontrolom. Odgovor europske e, zajednice bilo zajedničko upravljanje gospodarstvom. Drugo, arapsko e, proljeće, znači autoritativni režimi koje su imali dobre e, gospodarske odnose sa cijelim nizom e, zemalja Europske unije, no došlo je do e, naglog pada tih režima i tu smo mogli dosta toga naučiti. Politička stabilnost na površini koja je zasnovana na na demokratskoj vlasti je uvijek prolazna. Europska unija i zemlje članice ne smiju staviti na prvo mjesto gospodarski interes, nego ovu vrijednost koju svi dijelimo, a to je demokracija. I treća stvar, u budućnosti suočavamo se sa, pred nama su e, europski izbori u Svibnju znači nacionalni parlamenti, Europski parlament, e, klubovi zastupnika trebaju povesti snažnu kampanju kako bi e, omogućili što je moguće veći, veće sudjelovanje građana i da smanje djelovanje e, euroskeptičnih snaga koje su uvijek protivnici demokracije. Hvala. Hvala, gospodine Kovaks. Igor Spimenovs eh, iz eh, Litve, izvolite. Hvala predsjedavajući. Dopustite mi da se pozovem na pozivnicu što ste nam uputili na ovaj sastanak. U njoj je sadržan eh, na srž onoga o čemu ovdje trebamo raspravljati. Globalno upravljanje ne smije se preustiti samo diplomatima i vladama, već iznad svega to treba biti u rukama izabranih predstavnika građana, dakle parlamentima. To su pismo potpisali e, gospoda Karas i Martinez. Martinez. Jačanje nacionalnih e, parlamenta i njihovih dimenzija je nešto gdje moramo promicati i dovesti na veću razinu ulogu nacionalnih parlamenta. Ako e, nacionalni parlamenti se budu e, postavljali uvijek kao mlađi brat vlada, ne znam da li će oni moći igrati zaista svoju ulogu Europska unija može pridonijeti jačanju nacionalnih parlamenta. Moraju dati jake znake da se nacionalni parlamenti također moraju uključiti u donošenje odluka vezane za Europsku uniju. U međuvremenu nacionalni parlament ne smije sebe staviti nekako u zagradu kada se radi o takvom donošenju odluka. Dat ću vam primjer. Kada je Latvija ulazila u eurozonu, a zapravo radi se o nečemu što se dogodilo početkom ove godine, na proljeće 2013. godine svega trećina Latvijaca htjela je da a, Latvija pređe na euro krajem e, prošle godine. Otprilike je 50% građana htjelo ući u euro. A parlament je zapravo provjeravao hoće li građani biti za ulazak u euro i dakle da se prestane koristiti nacionalna valuta lat i da se pređe na euro. Znam da oni koji su u mojoj oporbi da su oni rekli da nacionalni parlamenti bi mogli utjecati na te odluke, ali ključne odluke donijela je samo vlada. <clears throat> Zato vas zapravo želim pitati što ovaj parlament, Europski parlament može učiniti i e, što e, koje su odluke koje oni e, mogu donijeti na relevantan način. Ono što mi se čini je da treba educirati nacionalne parlamente prije nego ih se pozove da donose odluke na nacionalnoj razini. Čini mi se da će e, moje stav za mnoge od vas zvučati previše konzervativno. E, međutim, treba imati odgovornost za donošenje odluka, a to se može učiti samo na nacionalnoj razini. Međutim, Europska unija može pridonijeti da se nacionalni parlamenti bolje educiraju. Gospodin Lozena Gales, e, to će biti naš sljedeći govornik. Da, to je velika delegacija Portugalska, hvala vam. Da, evo, zahvaljujem predsjedniče na riječi. Ja bih htio sada podsjetiti da je gospodin Johnson dobro sintetizirao sve sumnje i izazove s kojima se suočavamo. Ja smatram da smo mi jako napredovali u našoj e, suradnji. Onaj e, krucijalni trenutak e, nam je omogućio da mnogo toga napravimo. Danas postoje parlamentarne mreže koje koriste nove sustave mreže, internet te i lakše osobne kontakte. Sve to je omogućeno upravo ovo, ovim novim dostignućima i jako je lako danas doći do određenih kontakata i održati te kontakte. Svaki tjedan šalje se takozvano kružno pismo o djelatnostima Global Centera. Ja primam jako mnogo informacija također i od drugih kolega. Smatram da e, reći da je došlo do nekakve velike promjene, ne, ja mislim da to nije moguće. Dakle, da, istina je, postoji promjena, ali to je samo e, promjena na nekakvoj teoretskoj razini, zato što u smislu ostvarenja ta promjena se ne vidi. Globalizacija je ta koja nam je postavila mnogo prepreka e, na ulasku u 21. stoljeće, ali nam je s druge strane i činjenica da smo mi ti koji nismo uspjeli dovoljno brzo uskladiti se s tom e, globalizacijom s obzirom da ti gospodarski fenomeni, e, gospodarska liberalizacija i globalizacija nisu išle u potpunosti e, u korak jedna s drugom. Dakle, iluzija nacionalnog suvereniteta danas e, poprima groteskne oblike i ja insistiram na tom pojmu groteskni. Dakle, Europa je jako mlaka, jako je slabo prisutna u borbi, na primjer, kada govorimo o porez poreznim, e, e, poreznim e, rajevima, odnosno zemljama gdje nema plaćanja poreza i tako dalje, odnosno donosi se čitav niz mjera koje se kasnije ne primjenjuju. Organizirani kriminal je taj koji se je ustanovio i u Španjolskoj, i u Portugalu, i u Hrvatskoj i na neki način možemo reći da je povratio svoju snagu po pitanju korupcije, trgovine ženama, trgovine djecom i tako dalje i zaista i utječe na gospodarstvo iskustva država članica, ali i drugih zemalja. Iako se zna jako mnogo o tome koliko se čega i gdje radi, mi premalo toga činimo kako bismo to suzbili, a naši građani nisu glupi. Oni razumiju e, to pomanjkanje e, djelatnosti i to pomanjkanje načela i to kršenje naših ugovora. I za također želim podsjetiti na ono što je rekao gospodin Johnson. Svi smo mi na istom putu i vaše pitanje, to pitanje koje ste postavili, idemo li svi u istom smjeru je zaista bitno. Ja na njega nemam odgovor. Na našem brodu možemo reći da postoje oni koji putuju prvim razredom, koji putuju luksuznom klasom, koji putuju recimo u e, potpalublju, e, koji putuju možda u onim čamcima za spašavanje ili pak neki su se ukrcali, a neki nisu, neki su ostali ostali na kopnu i dalje trpe glad, dalje trpe bijedu i žive u groznim uvjetima. Mi kao evropljanima ne smijemo zaboraviti na tu globalnu stvarnost naših svijeta. Mi svaki dan, e, svakodnevno, čujemo preko Facebooka, preko drugih mreža informacije o svemu onome što se događa na primjer u Siriji ili pak o e, preminulima e, na određenom dijelu svijetu ili o događajima u Sjevernoj Koreji. Dakle, to je globalni svijet, svakodnevne informacije među svim građanima i to je ono što naši građani danas razumiju. Ono što nama građani govore sljedeće, a to je da oni ne poznaju pravila europske igre. Oni ne, postaju, oni ne poznaju ugovor iz Lisabona. Te Lisabonski ugovor e, u samoj svojoj strukturi je jako teško shvatljiv, neprobavljiv je, teško ga je objasniti. Kada bismo napravili istraživanje i u okviru Europskog parlamenta otkrili bismo da mnogo njih uopće ne poznaje taj e, Lisabonski ugovor, a kamoli europski građani. I zato mi ne smijemo djelovati kroz taj pravni jezik i govor, nego kroz jasne riječi i jasna djela, kroz novac, kroz ulaganja i oduvijek je bilo tako i oduvijek su činjenice bitne i odu i zauvijek će biti tako. Dakle, činjenice su najbitnije nek, na neke stvari, na neka dijela možemo biti ponosni. Više se ne ubijamo međusobno dok se to u prošlosti događalo. Mi smo se ubijali u drugom svjetskom ratu s obzirom na pripadnost određenoj državi. Danas rata više nema. Kraj e, ratova među europskim nacijama se dogodio, ali bez obzira na to mi smo i dalje u borbi protiv, e, u ratu, e, protiv nejednakosti, protiv siromaštva i protiv diktature. Diktature tržišta tržišta, diktatura multinacionalnih kompanija i zato vas podsjećam e, da je u Guardianu izašao, Guardianu izašao jedan e, članak i sada ću ga citirati. E, I sad ću vam reći nekoliko stvari, dakle, koje je također i Amazon spomenuo, a to je da je došlo do velikih utaja poreza i da prodaje od 4,2 milijarde Amazona u Velikoj Britaniji je prošlo kroz Luksemburg. Dakle, Amazon je taj koji ne plaća porez na tu dobit. Kada razgovaramo sa našim e, kolegama iz SAD-a, kada govorimo recimo o Google, Amazon ili Starbucksu, znači je li potrebno zaista da i oni dalje e, uživaju ta prava poreznih olakšica i povlastica, dok druge neke zemlje provode politiku i itekako okrutnih štednja, kako bi se zapravo zaštitila ta ravnoteža proračuna, kako bi se uspostavila stabilnost cijena. Ja smatram da je to nije pravedno, a naši građani su ti koji ne razumiju zašto parlamentarci, zašto njihovi zastupnici zatvaraju usta pred takvim stvarnostima? Da, postoje neki parlamenti koji se bore protiv tih novih stvarnosti, ali njih je malo. Mi se moramo više boriti i nije toliko važno govoriti o važnosti parlamenta ako mi ne napravimo upravo sljedeće, a to je da reagiramo glasno u okviru međunarodnih globalnih organizacija. Mi jesmo globalni akteri u okviru Europske unije, to je istina, ali mi možemo djelovati ili nedjelovanjem ili djelovanjem. Ja smatram da smo mi previše aktivni u nereagiranju, u nedjelovanju. Recimo u slučajevima poplava e, e, emigranata na naših, imigranata na našim granicama ili pak e, onih koji dolaze iz Sjeverne Afrike ili Turske. Dakle, koja je bila naša reakcija? Mi smo samo prekrižili ruge, ruke i čekali smo osam mjeseci da novi europski povjerenik uspostavi nove mjere. A u međuvremenu što se dogodilo? Dogodilo se s tim useljenicima sljedeće. Njih su e, primili znači e, desničarska vlada u Seuti i upravo je to današnja situacija, a to je da svijetom upravljaju neki ljudi koji možda imaju manje odgovornosti nego što je mi imamo. Kada slušamo papu Franju koji nam kaže nemojte izgubiti iz vida određena načela, to je istina, zato što smo mi ti koji gubimo iz vida patnju onih ljudi koji umiru od gladi. Dakle, zaista e, ne moramo samo, mi trebamo, mi trebamo Zapravo, dobro je da jedan duhovni vođa kaže takve riječi kao što je Papa Franjo, ali to treba reći i predsjednik Europske komisije koji također treba insistirati i na slobodi kretanja i drugim pravima čovjeka. Mi smo ti koji trebamo se angažirati, moramo dobro upravljati zato što znamo gdje smo i zato što zapravo znamo kuda želimo ići, ali mi moramo prvenstveno upravljati samima sobom kako bismo postigli pravedniju i slobodniju i bratskiju Europu. Hvala vam. Hvala vam na ovom emocionalnom e, i stranstvenom govoru i doprinosu. Poštovani Linas Bajsis iz Litve. Hvala predsjedavajući. Današnja rasprava zaista vrlo zanimljiva. Hvala vam što ste organizirali. Moram reći da što je svijet globalni, to više osjećamo potrebu sa odgovorima na nacionalnoj razini. Do njih ponekad dolazi na kaotičan način kroz, na primjer, e, socijalne nemirne. Ali e, može se raditi i na organizirani način kao odgovor na globalni pritisak. U tom smislu želim naglasiti koliko je važno ojačati putem suradnje E, ulogu nacionalnih parlamenta. Trebamo izbjeći sukobe. U Europskoj uniji imamo jako dobar primjer najboljih praksi koje možemo podijeliti sa cijelim svijetom. A to je koza koji je kao forum um, demokratski i najuspješniji način takve međuparlamentarne suradnje. 50. sastanak Kozaka održao se u Vilniusu za vrijeme litavskog predsjedanja Europskom unijom. Tom prilikom govorilo se o potrebi da se ojača parlamentarna dimenzija u Europskoj uniji. Imamo Lisabonski ugovor, to ne smijemo zaboraviti jer Lisabonski ugovor daje nam prave instrumente da ostvarimo suradnju. Naime, bolje i učinkovitije korištenje e, mnogih demokratskih instrumenata u Europskoj uniji, dakle dijalog među nacionalnim parlamentima i Europskim parlamentom i također e, bolje i učinkovitije korištenje postojećih interparlamentarnih foruma. Na primjer, Ženski forum Kozaka je nedavno uspostavljen u Vilniusu na tom sastanku u Litvi. Dakle, možemo u okviru postojećih interparlamentarnih foruma organizirati nešto novo i nadam se da će ženski forum zaista u punoj mjeri zaživjeti. Potrebno je i na međunarodnom planu imati bolju suradnju između međunarodnih e, e, parlamenta, dakle parlamenta iz različitih zemalja i Europskog parlamenta. I tu bih imao prijedlog e, o kojem se može raspraviti. Na da se osnuje parlamentarna skupština istočnog partnerstva gdje bi sudjelovali parlamenti iz zemalja istočnog partnerstva, naravno tamo gdje je to moguće, zatim nacionalni parlamenti iz Europske unije, iz onih zemalja koje zato imaju interes i Europski parlament. Na nedavnom sastanku na vrhu u Vilniusu zaista sam imao osjećaj da takva potreba postoji i da bi se to moglo ostvariti. Možda bismo za početak mogli razmisliti o revitalizaciji već nekog manjeg formata. Litavski, poljski i ukrajinski nacionalni parlamenti bi se opet mogli sastajati uz sudjelovanje Europskog parlamenta. Mislim da bi to bilo dobro. Isto tako, mnoge stvari trebamo napraviti i na međunarodnom planu i na nacionalnom planu. Važno je djelovati na lokalnoj razini. A isto tako mogu se organizirati i forumi na osnovi zajedničkih interesa, na primjer, kao što već sada imamo Globe International i Globe Europe. To su dva foruma, ja sam jako ponosan što sam potpredsjednik i jedan od njih. Dakle, sve su to konkretni primjeri kako se zastupnici različitih političkih opcija mogu okupiti oko zajedničkog projekta, kao što je, na primjer, klimatske promjene. Dakle, na osnovu tematskih interesa, a ne političkih opredjeljenja. To je također zanimljiv način odgovora na globalizaciju na jedan miran, organiziran i učinkovit način. Hvala. Hvala. A sada posljednji govori gospodin Camilo Arbela, a nakon toga kolega Lazaro. Najprije gospodin Camilo Arbela. Hvala. Želim e, vam najprije čestitati što ste organizirali ovaj sastanak. Zahvaljujem se i gospodinu Jansenu na izlaganju. Vjerujem e, da je današnja rasprava rasprava koja nam može pomoći e, da se zapitamo na koji način možemo raditi na različitim razinama, na nacionalnoj razini kao parlamenti ili pa kao vlade i isto tako na međunarodnoj razini putem multilateralnih foruma. Možemo se također zapitati tko zaista ovdje vodi situaciju, tko donose odluke. Jesu li vlade te koje donose odluke, jesu li to nacionalni parlamenti ili pak međunarodne organizacije ili pak neke druge snage koje su više gospodarske prirode. Mislim da nam sve to može pomoći da vidimo da je vrlo važno poboljšati suradnju. Još jedna stvar o kojoj želim govoriti jest da je točno da živimo u globaliziranom svijetu globalizacija utječe baš na sve zemlje. Istovremeno, točno je također da donošenje nacionalnih odluka ima utjecaje i na globalnoj razini. E, primjera radi, e, kolega Kovač govorio je o arapskom proljeću. u mnogo slučajeva upravo su individualne inicijative u pojedinim zemljama dovele do arapskog proljeća jer su se građani usprotivili statusu quo u vlastitoj zemlji. E, nisu međunarodni forumi bili ti koji su počeli takve nove procese u tim zemljama. Moramo uvijek imati na umu činjenicu da odluke na nacionalnoj razini imaju globalni utjecaj. I na posljedku politika postoji za građane. Naš e, rad je e, bitan e, zato što moramo napraviti politiku za građane koju građani mogu razumjeti. Evo primjera. Mi smo zemlje članice Europske unije, a mi želimo da se smanji siromaštvo u svim zemljama članicama, ali istovremeno moramo ostvariti naše financijske ciljeve. Ponekada nam se čini da su ove dvije stvari međusobno suprotne, jer kako biste smanjili siromaštvo morate uvesti socijalne naknade, a time se potrošava potrošnja zemalja članica. Istovremeno, kako bi se ostvarili financijske ciljeve, morate smanjiti potrošnju i tu se počne često rezati na socijalnim davanjima. Mnogi problemi u Europskoj uniji su rezultat ovakvih vrsta sukoba. Važno je raspravljati sa svakom zemljom članicom da bi se ustanovilo na koji način e, zemlje članice, vlade i parlamenti mogu zajedno raditi. Oni moraju imati posebnu ulogu jer nacionalni parlamenti ne mogu igrati ulogu vlada kao što vlade ne mogu igrati ulogu parlamenta. Moramo imati zajednički ujedinjeni front. Gospodin Johansen je postavio vrlo važno pitanje. Pitanje o tome trebamo li imati različite međunarodne i multilateralne forume. Mislim da nam je potrebna suradnja. Ponekad odlazimo na međunarodne konferencije i e, vidimo da e, pojedine međunarodni forumi ne uspjevaju međusobno komunicirati. Recimo međuparlamentarna unija i tako dalje. A ono što se na takvim forumima odvija e, je nešto zašto se ne sazna u drugim multilateralnim organizacijama. Iz tog razloga važno je imati više suradnje kako na nacionalnoj razini, tako i na međunarodnoj razini to to na svakom planu. Hvala. Puno hvala gospodine predsjedniče. Želim ukratko čestitati na organizaciji ove konferencije i na mogućnosti da se ponovno nađemo sa e, gospodom iz e, IPU-a s kojima smo podijelili jako puno iskustava u posljednjih nekoliko godina. Ja želim reći da nakon što sam čuo ove zanimljive govore svih mojih e, kolega, ja smatram da su četiri pitanja ostala još neriješena. To su pitanja o kojima bismo trebali i dalje raspravljati i na njima raditi. Prvo, moramo tražiti rješenja s obzirom na preveliki broj parlamentarnih nadnacionalnih tijela i mislim da zapravo rad tih e, ili skupština ili organizama mora biti također vidljivi našim građanima. Na drugom mjestu moramo naći rješenja za e, nedostatak koordiniranosti između djelatnosti tih e, multinacionalnih parlamentarnih skupština i nacionalnih parlamenta. Ne postoji zajednički program i to je ono što izaziva nefunkcioniranje istih. Na trećem mjestu moramo raditi na traženju rješenja za to nepovjerenje nacionalnih nacionalnih parlamenata po pitanju uloge multinacionalnih parlamentarnih tijela i to je ono što se očituje kroz e, pronalaženje rješenja na, to, na taj vrlo važan problem. Kao četvrto, moramo na neki način e, razriješiti e, problem te javne pedagogije, odnosno moramo imati nekakav drugačiji parlamentarni diplomatski pristup kako bismo poboljšali E, suradnju između država članica te kako bismo pojačali slobodu, povećali slobodu u, svijetu i demokratske probleme i demokratske procese. Dakle, ja bih samo zaključio sljedećim riječima, to je da mi je zaista drago što sam čuo sve te zanimljive govore i posebice e, govor dragog prijatelja e, Jonsona. S onim, s obzirom na ono što je bilo rečeno tijekom ove, sve, ove cijele rasprave, E, je to da mi na neki način e, moramo zauzeti stav i moramo podržati vas u vašem e, izlaganju zato što je bitno da E, mi možemo zaista dati veliku humanitarnu pomoć osobama koje dolaze e, u Europsku uniju. Također i e, španjolska civilna zaštita je tako je radila i tekako intenzivno kako bi toliko ljudi spasila iz Gibraltarskog tjesnaca. S druge strane mi smatramo da su to neke nadležnosti koje nisu isključivo španjolske i da se moramo povezati i na europskoj razini i da je zaista potrebno kada je riječ o nekim nekim određenim temama, da to radimo na europskoj razini. Puno vam hvala što ste mi dali priliku da ovo izrazim ovim riječima. Hvala. I sada gospodin Jonsson. Ne očekujete naravno da odgovorim na sve što vaše primjedbe nisam to sposoban učiniti. Međutim, pred kraj rasprave velik broj vas osvrnuo se na odgovornosti nacionalnih parlamenta. Mislim da to treba biti polazište. Apsolutno sam uvjeren da nacionalni parlamenti mogu igrati puno veću nadzornu ulogu i da mogu puno više izravnije davati informacije međunarodnim organizacijama i više sudjelovati u međunarodnim pregovorima. Jučer sam bio u Rumunjskoj i e, razgovarao sam tamo s predsjednikom e, Rumunjskog parlamenta i s predsjednikom odbora za vanjske poslove. I govorili smo o tome na koji način Rumunjski parlament želi sudjelovati i utjecati na međunarodne odnose. E, sedam godina se raspravljalo i postojalo je zapravo suradnja između nacionalnog parlamenta i vlade, a sada postoji i propis, zakonski propis koji se vlada traži da konzultira parlament prije nego što krene u međunarodne pregovore. I sam parlament mora dati vladi mandat za pregovore. To je, mislim, pozitivan način na kojem parlament, na koji parlamenti mogu imati odluke, e, odnosno donositi odluke e, i e, stvarno utjecati na pregovore u koje stupi njihova vlada na međunarodnoj razini. Drugo što želim dodati jest da o tome nisam toliko govorio eksplicitno u mom izlaganju, ali vjerojatno je bilo implitno rečeno, ima previše, puno previše međuparlamentarnih inicijativa, čiji se rad u velikoj mjeri preklapa. Teško je prestati baviti se nečim jednom kada ste to već osnovali. Dio tih međuparlamentarnih organizacija pokušao se zatvoriti. Recimo, u Europi, zapadno Europska unija koju se htjelo ukinuti, vidjelo se koliko je to teško bilo postići. Prema tome, moj bi savjet bio dobro porazmislimo prije nego li osnovimo neki novi forum. Moramo se stvarno pitati je li to baš nužno. I što je kolega upravo, Lazaru upravo rekao, među pojedinim organizacijama trebamo bolje surađivati. Prije dvije godine mi smo htjeli upravo to učiniti gdje smo na našim skupštinama organizirali da predstavnici različitih organizacija se međusobno susretnu i govore o vlastnim iskustvima kako bi barem saznali što rade drugi slični forumi. Nadam se da će to biti početak boljih odnosa među organizacijama i smanjiti preklapanje u njihovom radu. Osvrnuo bih se još i na financijsku krizu i činjenicu da postoje mnogi dionici koji su jači, snažni od vlada, različite banke, financijeri i tako dalje. I mi smo to uočili na nivou parlamenta kada Međuparlamentarna unija ode u Ujedinjene narode i pokušamo na Ujedinjenim narodima organizirati jaču ulogu parlamenta. To je prilično jednostavno, a puno je složenije ako to želite ostvariti u okviru VTO-a ili institucija e, iz Bretton Woodsa. E, imamo otvorena vrata u Ujednjim narodima, ali nemamo u MMF-u i Svjetskoj banci. Iako je Svjetska banka ustanovila mrežu parlamenta, to je međuparlamentarna mreža Svjetske banke, a ne inicijativa različitih parlamenta da traže od Svjetske banke da joj polože račune. A to je jako znakovito. U posljednjih nekoliko godina Interparlamentarna unija pokušala je proučiti kakvu ulogu e, imaju e, te institucije kada se radi o dodjeli zajmova. postoji li parlamentarni nadzor i da li e, parlamenti trebaju odobravati pojedine zajmove i kredite. Mi smo proveli tu studiju zajedno s MMF-om i sa Svjetskom bankom a rezultat studije pokazao je da u velikoj većini slučajeva parlamenti ne sudjeluju u tome. Mi smo napisali studiju i zato smo u nju uključili preporuku da bi mm, e, parlamenti trebali u tome sudjelovati, kao što je slučaj u nekom času. Ali u tom trenutku MMF je već izašao iz te studije i e, nisu više htjeli staviti svoj logo na studiju. A e, Svjetska banka koja je još bila toga je vrlo nevoljko dopustila da se njezin logo stavi na tu studiju. Mislim da je to nešto što je vrlo indikativno kao primjer. Prije dosta godina zaista me iznenadilo da jedan parlament, u ovom slučaju radilo se o francuskom parlamentu. Dakle, do, do 2000. godine nikada nije raspravljao o tome e, koja su izdvajanja Francuske u, e, za svjetsku banku. Jer Francuska država izdvaja jako puno novca za svjetsku banku, ali Francuski parlament do 2000. godine nikada o tome nije raspravljao. Mislim da je dakle i na Europskom parlamentu i na nacionalnim parlamentima da više i sustavnije radite nego li što se radi u nekima od vaših parlamenta. Ja sam danas ovdje kao predstavnik Međuparlamentarne unije, pa ću vam još jednom samo reći da sam sve ove godine E, koje sam surađivao s Europskim parlamentom zaista e, to jako cijenio. Mislim da potencijal tjesne suradnje zaista postoji ogromanje. Nismo ga još u potpunosti iskoristili. Mislim da naše političke organizacije trebaju Europski parlament i mogao bih možda pretenciozno reći da bi i Europskom parlamentu moglo biti na korist da surađuje s Međuparlamentarnom unijom. Mislim da možemo zaista učiniti puno više. Dame i gospodo, imam e, dojam da bismo mogli ovo i dalje raspravljati, da je zaista ovo bio sastanak prepun e, informacija koje su nas mogle inspirirati. Bilo je doista korisno. E, ispričavamo se zato što Molim vas ugasite mikrofon španjolskog zastupnika zato što interfenira sa broj 46. Čujemo dva glasa istovremeno pa nam je teško prevoditi. Hvala vam. Dakle, s jedne strane to je bila analiza koja nas je zaista inspirirala. Dobili smo neke nove ideje. S druge strane pak e, imao sam dojam da mm, smo neke koncepte ponavljali, no u svakom slučaju rekao bih da je ovo bila jako zanimljiva rasprava koja na neki način nas uvodi u sljedeće dvije sesije u e, poslijepodnevnim sativama kada ćemo se usmjeriti detaljnije na dvije važne točke. Hvala vam na raspravi do sada. I e, htio bih vam još reći da ono o čemu smo sada raspravljali i ono što smo e, sada, znači u jutarnjim satima spomenuli, da je to dio nacionalnog prava i to znači da moramo početi raditi e, zadaću kod kuće. Kolega iz Latvije nam je govorio o nedovoljnom savjetovanju e, i nedovoljnim informacijama po pitanju e, ulaska Latvije u eurozonu i po tome da zapravo Europska unija kao takva ne bi trebala ulaziti u nacionalne odluke svake države članice. Činjenica je da ti e, mehanizmi odlučivanja u državama članicama ovise isključivo o njima i ovise o nacionalnim ustavima i njih se ne može rješavati kroz institucije Europske unije. Kao drugo, u velikom broju slučajeva mi se žalimo zbog činjenice e, što postoji ta predominantnost vijeća na uštrb uloge nacionalnih parlamenta, ali moram vam reći da kontrola europskog zakonodavstva Kada govorimo o prenošenju nacionalne normative, nacionalnih e, regulativa, za njih nisu odgovorni Europski parlament ili komisija, nego prvenstveno nacionalni parlamenti koji imaju obvezu e, provjere i kontrole i da oni utvrde je li zaista došlo do prenošenje europskog zakonodavstva u nacionalno zakonodavstvo ili nije. Europski parlament je suzakonodavac, i e, one koje kontrolira komisiju. Europski parlament ne može kontrolirati europske zakone, europske propise i njihovo prenošenje u, u nacionalno zakonodavstvo država članica. Još jedna stvar e, je činjenica da su neki govorili o e, znači, poreznim sustavima o, e, kada govorimo o e, znači, poreznom sektoru, to je nadležnost država članica i sami znate koliko Europa ima problema kako bi uspostavila nekakve okvirne e, propise i okvirne rezolucije za borbu protiv država u kojima postoje velike porezne olakšice, dakle porezni rajevi moramo, e, moram nam biti jasno da se sva porezna politika mora europeizirati, ali kroz nacionalne propise. Vlade su ti koji su odgovorni prema parlamentima, a ne obratno. Dakle, parlamenti ni, nemaju obvezu prema vladama. I također moram reći sljedeće. E, portugalski zastupnik je rekao da e, je Europski parlament e, taj koji u sporazumnom memorandumu nije izbjegao nikakve greške koje se tiču rješavanja financijske krize. zapravo mi niti nismo mogli napraviti nikakvu grešku jer nismo sudjelovali u tom postupku. Dakle, u upravljanju krizom ustanovljeno je premalo mehanizama na europskoj razini. možda danas ovdje bismo e, možda je djelomice i moja greška u tome zato što smo imali jako puno problema od e, samog uvođenja eura kao zajedničke valute ali prema ugovoru iz Maastrichta vidjeli smo da zapravo ti mehanizmi koje danas koristimo nisu ustanovljeni na razini Unije kao takvi ne funkcioniraju. Dakle, u ugovoru iz eh, Maastrichta kažemo da treći, treća razina eh, monetarne unije je zapravo politička unija. A do toga očito danas još nije došlo i danas e, se suočavamo sa činjenicom da koordinacija političkih instrumenata za stabilizaciju jedinstvene valute je tek počela funkcionirati, dakle tek 20 godina nakon uvođenja i to upravo zbog e, problema sa financijskom krizom. Mi ovdje govorimo o e, do, zaista dominantnosti financijskog sektora. tek u 2012. mi smo bili u mogućnosti zapravo uspostaviti pravu regulativu vezanu e, za Europsku središnju banku i njezino financiranje i njezino funkcioniranje. 2004. godine Europski parlament je bio taj koji je zatražio od Europske komisije da e, potvrdi e, znači potvrdi autentičnost statistika država članica i ministar financija je to odbio u 2010 u 2000, od 2010. dakle postoji volja da zaista svi zajednički potvrdimo autentično ti statistika, ali to tek postoji u posljednje tri godine. Osim toga govorimo o bankarskoj uniji, ali samo u kontekstu financijske krize, a bankarska unija je trebala biti logična posljedica e, uvođenja eura prije više od 20 godina. I upravo zato ono što želim zatražiti od vas je da pokušamo zaista pronaći veću političku volju i da i da tu političku volju pokažemo i našim građanima, jer jedino na taj način ćemo uspjeti ostvariti one zadaće koje su pred nama, ne samo zadaće na razini Europske unije, nego i na razini naših vlada. Inače ćemo izgubiti e, kredibilitet pred našim državljanima i izgubit ćemo još više povjerenja europskih građana u europsku politiku. I Mm, još je netko spomenuo da da želimo postići parlamentarizaciju globalizacije, ali globalizacija je ta koja stalno umanjuje nadležnost nacionalnih parlamenta. Ne, mi ne želimo u tom smislu globalizaciju e, zato što to umanjuje nacionalni suverenitet. ja se sad pitam kako je moguće kombinirati jedno s drugim. zato što u, e, s obzirom na e, sva tehnološka postignuća i financijska postignuća, možemo reći da naš suverenitet je nešto što je i tekako pod upitnikom. Mi se žalimo da ne možemo ostvarivati naš suverenitet zato što tehnologija, tržišta te financije su te koje dominiraju našom politikom i dominiraju našom sposobnošću pregovaranja. I sad se ja pitam, nije li onda bolje preraspodijeliti taj suverenitet na nekakvoj europskoj razini kako bismo ga uopće mogli ostvarivati i realizirati i to kontinuirano, a ne samo povremeno. I na taj način Znači na europskoj, nacionalnoj, ali i globalnoj razini možemo donositi zajedničke odluke. Ja smatram da moramo reagirati i djelovati na, sva, na sve tri razine i da to zapravo pitanje ne smijemo gledati kao e, e, isključivo pitanje ili dilemu. Ne, to, to, to ne može tako e, dati pozitivan rezultat. Ne možemo govoriti isključivo o suverenitetu pojedinih država članica koje trebaju ostvarivati pravo na suverenitet. Ne. Ovdje govorimo o percepciji građanstva, državljanstva, europskog državljanstva kada govorimo o odgovornostima država. Ali također postavljamo i pitanje onda europske odgovornosti. U Europi u državama članicama vrlo često se okrivljuje Europu za sve probleme koji nastaju i za sve ono što se događa. I mi na taj način odašiljemo poruku da na neki način donosimo odluke koje smanjuju naš debilitet na nacionalnoj razini. Možemo reći da je to nekakav začarani krug, a to tako ne smije izgledati. Mi moramo razviti sustav u kojem se odluke ne smiju donositi bez sudjelovanja parlamenta. I rasprava od danas ujutro je e, izrodila dvije stvari. Kao prvo, zašto e, ne sudjelujemo našim globalnim forumima na kojima su prisutne naše vlade? razmislimo o tome zašto e, tjedan dana prije sastanaka na vrhu se ne raspravlja o temama o kojima će se raspravljati u okviru nacionalnih parlamenata jer na taj način treba koordinirati i e, e, znači konferencije i na razini globalnih internacionalnih organizacija. Pitajmo se zašto naša zastupljenost nacionalnih parlamenata i zaslanstava unutar tih organizacija E, ne funkcionira i zašto i e, također moramo i također znači moramo uzeti u obzir e, koordinaciju između predsjednika europskih institucija odnosno čelnika europskih institucija ali također i naših predstavnika nacionalnih parlamenata koji bi trebali međusobno surađivati a pitanje je zašto do toga ne dolazi mi moramo zahtijevati da svako, da svaka od, svaki od tih sastanaka bude popraćen izaslanstvom nekog od nacionalnih parlamenata. Što nas prečava da mi zahtijevamo ta naše pravo? Što nas prečava da zahtijevamo da nacionalni parlamenti e, pošalju svoje premijere i da oni objasne i preuzmu odgovornost da izvijeste parlament e, o svim odlukama koje se donose na nekakvoj globalnoj razini? Što nas e, sprečava u tome da tamo gdje možemo sudjelovati na globalnoj razini, da ne budemo prisutni? Što nas sprečava u tome? I tko je taj tko nas sprečava da se koordiniramo međusobno i to možda e, bez potrebe da putujemo, nego da se dogovorimo svi međusobno e, koji sudjelujemo u tim procesima i da koristimo mreže koje imamo na raspolaganju već sada. Dakle, recimo na dnevnom redu sastanka skupine zemalja G20 možemo raspravljati o tim temama upravo u nacionalnim parlamentima tjedan dana prije samih susreta i možemo sastaviti zajedničko rezolucije, zajedničko mišljenje. I upravo predsjednik parlamenta zemlje koja ugošćuje sastanak država G20 je taj koji bi trebao o tome izvijestiti i trebao bi predstaviti zajedničku rezoluciju parlamenta na e, početku e, otvaranja samog sastanka, znači to bi trebala biti prva točka dnevnog reda. Ono što je potrebno, a to je da naša javnost zna što se događa, da bude u tijeku sa razvojem događaja. Kada govorimo o trojci, to je zaista međuvladin instrument i e, nije potrebno da uspostavimo neki drugi mehanizam. Jedino što smo u tom trenutku imali bilo je naše članstvo u e, svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Dakle, mi smo morali krenuti tim putem, morali smo uspostaviti trojku, inače e, u protivnom smo mogli, e, smo mogli e, imati sljedeće, a to je puno manje zajmova, puno manje programa i puno manje provedenih mjera. Dakle, mi moramo, mi smo morali europeizirati taj cijeli postupak i to je bio jedina naša mogućnost, ali smatram da trojka kao takva nije trebala biti uspostavljena na način na koji je to učinjena. No, budući da to već je sad tako, onda moramo provesti demokratsku kontrolu. I upravo zbog toga danas mi kao Europski parlament želimo da se ustanovi fond za pomoć, jer to je pravo naše unije, pravo zajednice. Osim toga postoje neke druge mjere koje smo mogli postići i ostvariti, ali ono što mi tražimo, a to je u potpunosti transparentnost i kontrola postupka rada trojke. Dakle, činjenica je da je trojka bila oformljena na, na jedan vrlo na prebrz i hitan način i iz toga moramo izvući zaključke za budućnost kako ne bismo ponovili te pogreške. Mnoge posljedice ove krize su demokratske posljedice posljedice demokratskih procesa. I sad se ja pitam, jesmo li u poziciji da izmijenimo ugovore kako bismo se jednoglasno složili i rekli našoj javnosti evo to su naši prijedlozi kao nacionalnih parlamenata kako bismo poboljšali transparentnost parlamentarnu, parlamentarni legitimitet e, procjenu učinka e, te također i funkcioniranje europske unije e, znači na temelju zajedničke valute ali Znači, zato ne možemo i dalje s jedne strane zahtijevati suverenitet, a s druge strane reagiranje i djelovanje na europskoj razini. Dakle, to treba biti usklađeno. Mi svaki put imamo manje demokratske e, slobode kako bismo postigli ono što vidimo kao naše ciljeve. Dakle, ovdje nismo govorili o nadležnostima, ali ako mi nismo u stanju pregovarati kao parlament, onda nećemo biti u stanju niti zajamčiti transparentnost. Mi smo ti koji moramo biti u stanju pregovarati, jer ako mi to ne učinimo, učinit će to netko drugi. I to na međuvladinoj, na međuvladinim temeljima i na međuvladinoj razini. Dakle, uloga koja se tiče nacionalnih parlamenta i, na, i Europskog parlamenta je ta da ne umanjimo važnost državljanstva i njihovih i zahtjeva naših građana Europske unije. Istina je da smo imali zaista vrlo dobru raspravu, ali smatram da bismo trebali razrađivati e, jednu temu za drugom. Na primjer, prvo razradimo temu interneta, nakon, nakon toga temu demokracije. Kada govorimo o parlamentarizaciji među narodnih organizacija, e, znači moramo davati drugačija rješenja i rješenja oko kojih se mi slažemo. Dakle, ako mi želimo da se ovaj model eh, IPU-a zapravo eh, preseli na oformljavanje parlamentarne skupštine UN-a, moramo u tome ustrajati. Dakle, to su neke teme o kojima moramo raspraviti i moramo konkretizirati sva ta pitanja na našem sljedećem susretu. Što se mene tiče, ja bih htio zahvaliti zato što smatram da je današnja rasprava bila zaista inspirativna i mislim da nam to može poslužiti kako bismo e, dali konkretne prijedloge. E, dobar tek svima. Znači sad idemo ručak, svi idemo zajedno na ručak. E, to je na prvom katu, odnosno na, u prizemlju. Kat označen sa nula.